Yeah, congratulations. Uh, dear colleagues, can I ask you to take your seat? Dragi kolege, evo, zauzmite svoja mjesta. Come you, um, all the colleagues, dear Pozdravit ću vas u ime kolega i zastupnika iz nacionalnih parlamenta. Zadovoljstvo mi je e, pozdraviti toliko vas ovdje. Na drugom dijelu međuparlamentarnog sastanka Europske eh, agende za migracije, odnosno tema su naravno pravni putovi, zakoniti putovi migracija. Jutros eh, zapravo smo započeli s ovim eh, i cilj je postaviti temelje za te pravne putove migracija koji očito do sada nisu bili u prvom, eh, u, u, u, nisu bili prioritet, odnosno nisu bili E, najvažniji aspekti upravljanja migracija do sada koji se odnose samo na, koji se odnose i na migracije i na one koji u Europu dolaze u potrazi za poslom. Solidarnost među državama i solidarnost sa najranjivijima moraju biti u e, srcu naših nastojanja, no isto tako važno razlikovati između onih kojima treba zaštita i oni koji dolaze u Europu radi posla. I kolega i ja Cecil Kenge, smo u našem zajedničkom izvješću o migracijama koje su smo prije dva, dvije godine upravo, eh, upravo naglasili tu razliku. Naravno da je potrebna je u Europi i radna migracija E, no poanta ovog izvješća jest e, da države članice trebaju imati kontrolu nad tržištem rada i oni i države članice i Unija zajedno trebaju vidjeti kako najbolje popuniti e, te praznine na tržištu, a snažna uloga lokalnih i regionalnih tijela je ključna ako želimo uključiti sve. Radne migracije e, uređuju pravne kanale za radnike iz trećih zemalja koji legalno dolaze kako bi sudjelovali u gospodarskim aktivnostima. E, tu su i to je drugačija situacija u odnosu na one koji imaju međunarodnu zaštitu i imaju pravo sudjelovati na tržištu rada. Čuli smo i neke horor priče na tom području koje trebamo hitno o njima raspraviti i riješiti ih. E, znači, što se tiče usklađivanja pravnog okvira među državama članicama, pravna stečevina u radnim migracijama je e, podijeljena po sektorima. Znači, nije to jedan zakon, već je to čitav niz direktiva za različite vrste radnika, bez obzira se radi o visoko kvalificiranim radnikima, sezonalnim radnicima, e, istraživačima, studentima i brojnim drugim kategorijama. Jedini zakonodavni tekst koji je sada u radu je revizija E, direktive o plavoj, plavoj karti koja treba privući e, visoko kvalificiranu radnu snagu. E, ostatak zakonodavstva je još iz tri I stoga danas moji gosti na ovom panelu koji ćemo imati do 3.30, naši gosti i teme o kojima ćemo raspravljati su vrlo široke, ali su isto tako ključne za dugoročni upravljanje ovim pitanjima. Gospođa Kortej je na moje lijevoj strani, ona je direktorica Međunarodne organizacije e, rada. Ima izazovnu zadaću predstaviti mišljenja ove, i gledišta ove organizacije o aspektima legalnih migracija u svrhu rada u EU. Nakon nje tu je gospodin Harleston iz Think Tank Migration Policy Group koji će nam reći nešto o pravima na objedinjavanje obitelji unutar Europske unije i pozvali smo i određeni broj nacionalnih parlamentarnih zastupnika koji su spremni dati svoj doprinos ovoj raspravi. U ovoj sesiji će to biti gospodin Kurzepa iz Poljskog sejma. Zatim ćemo imati e, raspravu sa nacionalnim parlamentima i Europskim parlamentom. Prije nego što dam riječ svim našim gostima, reći ću prvo nešto organizacijski. E, mi ćemo alternativno da ćemo dati riječ e, dvijema članovima nacionalnih parlamentima i jednog od iz Europskog parlamenta, oni iz nacionalnih parlamenta koji se žele javiti, molim vas da ispunite obrazac za sudjelovanje u ovoj sesiji i da to date našem tajništvu koje će sada gledati e, ko se želi javiti i to javi, dobit ćete riječ redoslijedom kako ste se javili, a parlamentarni zastupnici u Europskog parlamenta e, će mi dati signal rukom kao i obično. Ovisno o vremenu i broju sudionika pokušat ćemo ograničiti vrijeme na barem dvije minute i vidjet ćemo ako prekoračite to vrijeme kako ćemo s tim. Gospođa Kote ima deset minuta. Hvala. Hvala na pozivu, zadovoljstvo je biti ovdje. Kao što ste rekli, moja prezentacija bit će usredotočena na e, radne migracije, a ne na izbjeglice kao takve. Ljudi su uvijek selili i nastavit će to raditi. Naš svijet e, je sve više povezan i e, roba i usluge lako prelaze granice, lakše nego ikad ranije i e, sadašnji broj e, od 250 milijuna e, radnika migranata će se sigurno još i povećati. Migracije su bile dio i naše povesti, a i dio su naše sadašnjosti i budućnosti. U izvješću prošli mjesec glavni tajnik UN-a izrekao je da su migracije bil, e, idu na korist i migrantima i e, zajednicama domaćinima. Također je naglasio da postoje legitimne zabrinutosti koje nastaju temeljem migracija kao što su sigurnost, eksploatacija, ksenofobija diskriminacija, a i napetosti u društvu. Kako bismo se pozabavili tim zabrinutostima Ujedinjeni narodi i države članice Ujedinjenih naroda pozvali su na e, sigurne i e, uređene migracijske putove koje koriste međunarodna prava i poštovanje ljudskih prava. S druge strane, migranti trebaju koristiti pravne putove i kretati se među državama na e, redovan zakonit način. No kako bi se to omogućilo, vlade moraju otvoriti putove redovnih migracija koje odgovaraju realnosti na tržištima rada. Zapravo, e, neregularne e, migracije se povećavaju ako postoji potreba za određenom radnom snagom, Znači neredovne migracije i regularne migracije nastaju kada postoji potreba za određenom vrstu radne snage, ali nedovoljna e, ponuda u toj državi da bi se ispunile te potrebe. E, potreba da se utvrde potrebe na tržištu rada i, i e, nedostaci u određenim kvalifikacijama i vještinama. No, postoje i brojni nisko kvalificirani poslovi koje nacionalni radnici ne žele obavljati. Nadalje, Potrebe tržišta rada ne treba ocjenjivati na temelju sadašnjih nedostataka, već i na temelju budućih predviđanja. ILO ima e, mandat podržati e, države članice i e, poslodavačke organizacije u rješavanju pitanja radnih migracija. Postoje dvije konvencije ilo koje se bave radnom migracijom, konvencija 97 i e, konvencija 143. A i sve druge se primjenjuju na radnike migrante, osim ako nije drugačije navedeno. E, nedavno usvojeni su određeni neovezujući instrumenti najnoviji e, vodeća načela o pristupu izbjeglica i drugih prisilno razmišljenih osoba tržištu rada. Ti, ta e, načela usvojena su u srpnju 2016. i oni održavaju tripartitni pristup migracijama, radnim migracijama i naglašuju koju ulogu socijalni partneri mogu igrati u upravljanju migracijama. U samoj srži konvencija i instrumenta ILO-a je načelo jednakog e, postupanja i jednakih prilika u e, radnim uvjetima između migranata i lokalnih radnika. To načelo treba osigurati da se ta prava ne zloupotrebljavaju i da se e, prava nacionalna ne umanjuju Trebam naglasiti da u Europi i izvan Europe radnici migranti su obično koncentrirani u određenim sektorima kao što su e, poljoprivreda, čišćenje, hoteli i restorani. Ti sektori su često e, oni gdje su zapravo najlošiji uvjeti rada kako bi se osigurala glatka integracija u tim sektorima, bilo bi korisno osnažiti institucije tržište rada kao što su predstavništva e, radnika i zaposlodavaca, e, postupci kolektivnog pregovaranja i radne inspekcije. Zaključit ću pa ću reći da otvaranje zakonitih putova za radnike migrante nije samo ključna komponenta e, međunarodne agente za redovne i sigurne migracije, već je i to način da se zaštite prava radnika migranata i da se smanji neformalnost njihovog zapošljavanja, i, a i da se pruži podrška poduzećima koja rastu. Zahvaljujem. Hvala gospođo Korte, a sada dajem riječ gospodinu Hadlstonu, 10 minuta. E, dobar dan, moje ime je Thomas Huddleston iz e, Migration Policy Group. E, mi smo jedan, jedna radna skupina, jedan think tank koji nudi komparativne analize, edukacije i evaluacije o nezakonitim migracijama i diskriminaciji. Ovdje bih trebao govoriti o objedinjavanju obitelji a to je glavni kanal kako većina e, e, građana može zakonito ući u Europu. E, reći ću nešto o politikama i promjenama politika, o učincima integracije i o tome što se navodi u europskom pravu u ovoj temi. Budući da je velik broj dolazaka 2015. Eh, bio 2015. Evropske, zemlje Europske unije dale su neku vrstu statusa zaštite za više od milijun e, građana koji nisu državljani Europske unije. Mnogi od njih su došli sami, bez obitelji, zbog e, nedostatka sigurnih kanala za dolazak u Europu. Stoga bi se očekivalo da bi sada već bilo vrijeme za objedinjavanje obitelji. Imali smo E, dosta veliki broj dolazaka od 2015. i to su bili neplanirani, spontani, e, irregularni i manje sigurni dolasci, a objedinjavanje obitelji je nešto sasvim drugačije. Objedinjavanje obitelji predstavlja mogućnost državama da ponude sigurni, zakoniti i e, redovni kanal za migracije takvi zahtjevi rješavaju se u roku od otprilike šest mjeseci pa do godine dana. Podnositelj zahtjeva već ima neku e, svoju e, adresu, redovnu adresu, država e, poznaje situaciju i državnim tijelima bi to trebalo dati dovoljno vremena kako bi osiguralo da prihvat tih obitelji, osiguranje mjesta u školi i osiguranje odgovarajućih programa integracije. Stoga se na objedinjavanje obitelji ne treba e, gledati na isti način kao na spontane dolaske u okviru e, postupka traženja azila. Međutim, ako pogledamo zadnje dvije godine, nažalost, upravo tako se, e, su se rješavale ova pitanja. Države članice imaju relativno slične politike e, za objedinjavanje obitelji za migrante kao i za korisnike međunarodne zaštite. Za migrante e, vidimo da su ponekad nedostale informacije neki su zahtjevi bili jako restriktivni, ali za korisnike međunarodne zaštite e, problemi su e, više bili vezani uz potrebnu dokumentaciju ili uz e, postupke. Od 2016. neke države članice su usvojile kategoričke kašnja ili isključenja za korisnike subsidijarne zaštite ili za maloljetnike bez pratnje. Do tog vremena e, korisnici subsidijarne zaštite i maloljetnici bez pratnje e, su inače e, odmah bez ikakvog razdoblja čekanja mogli zatražiti objedinjavanje sa svojom užom obitelji i imali su malo bolje uvjete nego drugi građani državljani koji nisu državljani Europske unije. Međutim, e, dakle, ovaj e, postupak je bio prilično stabilan u zadnjem desetljeću. Međutim, od 2016. određeni broj zemalja, koje su zemlje odredišta u Europi, uveo takozvana privremena ograničenja, a cilj je bio smanjiti ili odgoditi objedinjavanje obitelji ili obeshrabriti dodatne tražitelje azila. To je dovelo do restriktivnih politika koje su ispod e, europskog prosjeka i e, i mnoge stvari koje do sada nisu bile slučaje. Takve restrikcije su u državama kao što su Austrija, Finska, Njemačka, Danska i Švedska. restrikcije su uspostavljene kao privremena mjera. Međutim, dosta njih je još uvijek na snazi, iako je Europa sada u sasvim drugačijoj situaciji. Mislim da je važno da vi kao politički vođe e, utvrdite da je sada potrebno u svim državama članicama olakšati objedinjavanje obitelji kao alat integracije. Ako pogledamo integraciju članova obitelji, shvaćamo da je to proces koji se događa kroz vrijeme, no statistike Eurostata pokazuju da nakon deset ili više godina u toj zemlji većina tih članova obitelji radi. Postoje neka poboljšanja koja trebamo učiniti u e, vrsti podrške koja se pruža za objedinjavanje članova obitelji jer e, mnogi recimo bračni partneri mogu koristiti samo neke bazične programe no države nisu baš poboljšavale svoje e, programe za te vrste za, za, bračne, za bračne partnere. A uz to podrška koja postoji za djecu u sustavu E, obrazovanja također se nije e, poboljšala budući da su obrazovni sustavi prilično spori u provedbi ciljane podrške kako ta djeca trebaju. Važno je da politike i postupci integracije budu poboljšani i za bračne partnere, ali i za djecu. Međutim, to nije bilo glavno područje na koje se politika usredotočila. Većina političkih promjena <clears throat> bila je vezana uz ograničenja ili kašnjenja u odgode zapravo u objedinjavanju obitelji, a to e, zapravo odgađa ili ugrožava proces integracije i za samog sponzora koji zbog toga može prepatiti velike probleme sa psihološkim ili mentalnim zdravljem, ali isto tako e, je to problem i za e, bračne partnere i djecu. Te, te restrikcije samo odgađaju e, proces integracije. OECD-ova studija iz PIZE pokazala je da za svaku godinu u koju ta djeca provedu u svojoj zemlji iz koje dolaze će imati učinak na način, e, odnosno i na brzinu e, učenja jezika koji će im biti potreban u novoj zemlji. Znači što duže takve obitelji trebaju, su prisiljeni ostati e, u svojim izvornim zemljama e, to manje naravno su uključeni i to kraće su uključeni u različite programe integracije stoga im treba e, a osim toga njihove, e, njihove bračni partneri također imaju situaciju da će se duže trebati integrirati i u smislu jezičnom i u smislu tržišta rada je jedno područje koje je već uređeno europskim pravom i direktivom o objedinjavanju e, obitelji 2003 kroz 86. Također je to uređeno Europskom konvencijom o ljudskim pravima i Europskom socijalnom poveljom. E, sudska praksa Europskog suda jasno je pokazala da e, primarni cilj direktive o objedinjavanju obitelji jest olakšati obiteljski život i promicati objedinjavanje obitelji. Temeljem toga svaka, e, svako pravilo mora biti opravdano, razmjerno i djelotvorno. Stoga je sada vrijeme da e, ponovno razmotrimo restrikcije koje su provedene možda u vremenu tjeskobe i straha i sada je vrijeme za revidiranje tih politika kako bi se omogućila brza, e, brzo objedinjavanje obitelji za žene i djecu koje su korisnici međunarodne zaštite i sada da se stavi naglasak na djelotvornije programe integracije za e, bračne partnere i djecu. Ako želite znati nešto više o ovoj temi možete pogledati indeks eh, integracije, politike integracije migranata, a i eh, OECD-ov International Migration Outlook iz 2017. koji odražava najnovije promjene u području politika, Isto tako možete čitati preporuke Europskog migracijskog foruma iz 2017. koje se bave objedinjavanjem obitelji, a e, možete također e, e, vidjeti na čemu radi Newsnik koji je povjerenik za ljudska prava u odnosu na e, zaštitu i objedinjavanje obitelji za korisnike međunarodne zaštite. Hvala gospodine Huddleston. A sada dajem riječ gospodinu korzepi iz Poljskog sejma koji će nam nešto reći o ovim svim zbivanjima iz gledišta, iz gledišta njegove zemlje. Hvala. Zaista e, me se dojmila ova e, razmjena mišljenja, no e, evo jedna poljska poslovica koju želim podijeliti vama Kada gledamo na probleme s kojima se e, bavimo u našim državama članicama, vrlo često ta lokalno, gledište nam omogućuje da uvidimo što se događa u drugim zemljama. Dakle, ova razmjena nam pokazuje koliko toga smo zapravo već učinili, što se zapravo radi u našim državama članicama. Hvala e, i kolegama iz Češke, Slovačke i Mađarske, zato što izgleda da razmišljamo na sličan način. I samo još jedna mala e, primjedba. E, nacije i države imaju svoje elite. I one trebaju preuzeti stvari u svoje ruke i trebaju preuzeti odgovornost e, za nasljeđe u njihovim zemljama. Moj dojam je da ne bismo smjeli e, mi zamijeniti nacionalna tijela nacionalne vlasti i prepustiti e, njima da se e, moraju sami baviti svojim problemima. I evo, prepuštam vama da vi razmislite o ovoj tezi. Lako je izvoziti pomoć, podršku, tim zemljama gdje se problemi odvijaju, umjesto da uvozimo probleme i nevolje koje e, mogu izazvati probleme i nevolje u našim zemljama, u našim dvorištima. I evo sad ću vam nešto reći o tome kakva je situacija u, u Poljskoj u ovom momentu. Tokom e, proteklih nekoliko desetaka godina Poljska se transformirala iz e, zemlje emigracije u zemlju imigracije. To je bila posljedica našeg e, ulaska u Europsku uniju i velik broj Poljaka je u tom periodu emigrirao u države članice Europske unije i zahvaljujem vam se na vašem gostoprimstvu našim sunarodnjacima, ali vi ste također i prepoznali stručnost i zajedničko kulturno nasljeđe naših sunarodnjaka koji su otišli u vaše zemlje mi imamo e, najbrojniju i najbrže rastuću populaciju migranata u Europskoj uniji i imamo i migrante sa istoka iz zemalja kao što su Ukrajina, Bjelorusija, Rusija, Gruzija, Armenija i koristimo pojednostavljenu proceduru kojom e, dodjeljujemo radne dozvole u roku od šest mjeseci i nakon toga migranti također mogu e, tražiti radnu dozvolu koja će dulje trati i do 12 mjeseci. Neću sada e, vam iznositi statističke podatke, ali ipak one nam dosta toga kažu. 2016. Poljska je bila druga nakon Ujedinjene kraljevine po broju izdanih radnih dozvola. 586 tisuća tih dozvola. To uključuje i e, dugoročne vize. 17% svih takvih e, dozvola u Europskoj uniji otpada na Poljsku. Što se tiče radnih dozvola, mi smo na prvom mjestu. Dakle, 4 tisuće takvih, 50, e, preko 50% svih tih e, radnih dozvola koje su izdane u Europskoj uniji su izdane upravo u Poljskoj. Uglavnom e, se izdaju Ukrajincima. Sedamnaest posto svih tih dozvola Dakle, Ukrajinci su na prvo mjesto u tom smislu. Broj migranata koji traže posao u Poljskoj je sve veći i oni dakle se mogu poslužiti tom e, pojednostavljenom procedurom koja im omogućuje da šest mjeseci, da rade dvanaest mjeseci ali moraju e, dobiti e, potvrdu e, od poslodavca kojom se potvrđuje da će oni dalje zapošljavati tog migranta. Zašto sam vam sada iznio ove podatke? Zato da znate cijeniti sve to što mi radimo na planu prihvaćanja tako velikog broja ljudi iz istočne i srednje Europe. Evo samo sad i neke općenitije stvari kao što je činjenica da Proces migracija se mora sagledavati u svjetlu cijelog niza čimbenika i činjenica da ta neregularna migracija može postati regularna. Postoje različiti vidovi migracije. Neki puta je ona nepredvidiva i onda bi bilo e, mudro da se upravlja tim e, migracijskim tokovima. Što se e, tiče plavo, plave karte i potreba tržišta rada, tu imamo tri važne stvari. Kao prvo, dijagnoza. Dijagnoza će se razlikovati od zemlje do zemlje e, zbog e, različitih e, ekonomskih i socijalnih uvjeta koje provladavaju. Također postoji i razlika u očekivanjima, dakle koga su oni spremni prihvatiti. Tako da također tu bi možda se moglo razmotriti i pitanje odnosa zemlje porijekla i zemlje domaćina, jer neki puta će migrant možda e, proći kroz obrazovanje u svojoj e, domovini, a nakon toga napustiti Poljska i Češka primjerice. Onda nekoga obrazuju i on onda ode i neko drugi se onda okoristi e, plodovima tog ulaganja. Kako onda kompenzirati to ulaganje? Ako pogledamo e, legalnu migraciju, možda bi trebalo također tu vidjeti e, govorimo li samo o poželjnim e, migrantima, radnicima ili trebamo govoriti o drugim kategorijama migranata i što su oni spremni učiniti da bi došli na naše tržište rada. I konačna stvar, vi svi jako dobro znate da je jedan od glavnih problema s kojima se suočavamo u Europskoj uniji jest e, upravo situacija u kojoj se nalazi mlađa generacija. I onda je to nešto što se također reflektira i na naše tržište rada. U cijelom nizu država članica imamo visoku nezaposlenost mladih. I onda bi možda bilo e, pametno da se fokusiramo na mlade i da njima e, pružimo potrebnu priliku. I konačno postavlja se pitanje kako se nositi s činjenicom da neki e, migranti radnici koji e, se nalaze u Poljskoj, dolaze u Poljsku, imaju neke vještine koje e, nisu potrebne, koje nisu poželjne u Poljskoj i tu se primjerice Poljska razlikuje od nizozemske. Kako ćemo onda se nositi s time, kako ćemo se natjecati za njih? U redu, hvala gospodine Kurzepa. A sada dajemo riječ e, kolegama koji žele se javiti u raspravu. Molit ću ih da ne govore dulje od dvije minute. Također podsjećam one koji se žele javiti za riječ da ispune formular i onda će dobiti riječ jer poslužitelji e, gledaju tko se želi javiti za riječ. Počinjemo sa gospodinom Frankom Tučekom, e, zastupnikom u Slovenskom parlamentu koji nam može e, dati svoju... Ne, u redu, znači zamijenio se, vi ste na redu. Zamolit ću vas samo da se predstavite. Izvolite, samo se predstavite. Govorit ću slovenski. Ja ću relativno kratko govoriti. Htio bih ipak sada iznijeti svoje argumente. E, slovenska vlada je e, lijeva e, vlada po orijentaciji, ja sam u oporbi. Što se tiče slovenskog stava prema migraciji, mogu vam tu iznijeti informacije koje su relevantne. 1997 prihvatili smo 4% izbjeglica, dakle u odnosu na slovensko stanovništvo nismo imali probleme sa imigracijom. Radilo se uglavnom o ženama, starijoj djeci i starijim ljudima. Dakle, to su bili ljudi e, koji su prošli kroz Balkansku rutu. U periodu 2014-2015 uglavnom se radilo o mladim muškarcima. Dakle, ne radi se više o ženama i djeci. Slovenska vlada prihvaća svoj dio sustava kvota i u tom okviru mi također prihvaćamo migrante iz Grčke i Italije. Brojke su relativno niske zato što je naša zemlja mala, no ipak u prethodnoj godini je došlo do povećanja 1300% e, u odnosu što se tiče dakle prihvata mm, imigranata. Europska unija nas hvali, nas, naš premijer e, se naslikava e, na račun toga i izgleda da stvari funkcioniraju dobro, ali tomu nije tako. Zašto to kažem? Ogromna većina ljudi koji su došli u Sloveniju. Neovisno o tome radili se da su bili e, dio tog e, pritoka e, migranata ili su došli u okviru preseljenja. Znači u 80% slučajeva oni su zapravo, za njih je Slovenija tranzitna zemlja i napustili su Sloveniju nakon nekoliko dana. Dakle, sustav kvota naprosto ne funkcionira, to je lažna nada. Ljudi napuštaju zemlju čim uđu u sustav. Dakle, sustav ne funkcionira. Trebali bismo naći bolja rješenja, učinkovitija rješenja. A ja ih mogu um, i zamisliti. Kao prvo, eh, kolege iz Češke, Slovačke, Mađarske su spomenuli to da bismo mi trebali zapravo pomoći, pružiti pomoć onim zemljama gdje se eh, vode ti sukobi koji su samom, koji su sam uzrok eh, te migracije. Također bismo trebali bolje štititi naše granice. Ne slažem se s onima koji bi htjeli promijeniti e, pravila kako bi ilegalnu migraciju pretvorili u legalnu migraciju. Mislim da imamo i bolja rješenja koja bi bila e, korisnija za te ljude. A koja bi također i bila korisnija, donijela koristi Europi već sam osmislio neka takva rješenja, ali nemam vremena da sada u to ulazim. Hvala. U redu, onda ćemo gospodinu Tučeku dati riječ kasnije. Sljedeći na listi je gospodin Zaklin iz e, njemačkog Bundestaga. Vielen Dank. Ähm, es ist natürlich Naravno, izričito pozdravljamo e, da e, postoji e, jednako postupanje prema ljudima sukladno normama Međunarodne organizacije rada Iskustvo, međutim, nažalost pokazuje da u Europskoj uniji to još uvijek nije realnost, a očito ne postoji ni politička volja za to, bez obzira radili se o radnicima u tvornicama, u industriji mesa, na e, gradilištima ili na području skrbi za ljude. E, migranti se često zloupotrebljavaju i to je ono što e, uzrokuje E, to loše raspoloženje u odnosu na migrante. Negativni primjer je e, primjerice Engleska i sve veći rasizam u odnosu na Poljake. Jutros je gospodin Bana rekao da što se migracija tiče, konkurentnost Europe trebala bi biti u centru. Ja gledam drugačije na to. Upravo sada kada je riječ o regulativi oko plave karte i e, oko smanjenja e, bruto plaće. Ovdje e, se radi o smanjenju konkurencije i dumpinga cijena. Imamo naravno i pitanje siromaštva, odljeva mozgeva i tako dalje da se iz tih zemalja zapravo odlače ljudi sa boljim obrazovanjem i kvalifikacijama. E, time je se jače lokalno gospodarstvo, pruža i treba podržati e, siromašne zemlje i njihovu budućnost. Kako e, ćete podržati zemlje iz kojih dolazi visoko kvalificirana radna snaga, a koje su siromašne i upravo zbog toga dolazi do tog odljeva mozgova. Znači kako im pomoći da ne postanu još siromašnija. A još jedno kratko pitanje oko objedinjavanja obitelji. U Bundestagu je to sada jedna aktualna rasprava i to je važan sastojak integracije naravno. No, nažalost, koalicija e, koja je sada na vlasti u Njemačkoj drugačije gleda na to. Mi kao ljevičari Pokušavamo osigurati integraciju, a i očuvanje čovječnosti i pravne države. Hvala. Thank you very much. Puno hvala. A sada e, dajem riječ kolege iz Europske pučke stranke. E, govorit ću poljski. Cijenjeni zastupnici, <clears throat> Hvala što ste organizirali ovaj današnji sastanak. U potpunosti podržavam o što je rekao senator Kuženka. Iz, ja se Kužempa, oprostite, iz e, Poljskog sejma, zastupnik Poljskog sejma. <clears throat> Što se tiče migracija, njegov e, mi je stav sasvim E, u skladu sa zakonima. U Poljsku dolaze mnogi imigranti iz Ukrajine koji rade sasvim legalno. 2016. E, godine ipak e, situacija se promijenila jer se za Ukrajinu uvele vize zapravo za sve države Europske unije. Ti ljudi su došli na devet mjeseci i ti ljudi i dalje ostaju u Poljskoj, a ne odlaze u Njemačku, što samo pokazuje da ti ljudi, mm, da ti strahovi koji su se pojavili zapravo nisu opravdani. I, iako se vize počele vrijediti za Europsku uniju, oni dalje ostaju u Ukrajini. Dakle, stvari trebaju biti korisne na tržištu rada i to trebamo tražiti za sve zemlje. Postoje pojednostavljene procedure koje bi se možda mogle čak u nekim situacijama još više pojednostavniti. A postoji i postupak integracije. O tome treba posebno razmisliti. Naročito djeca tih ljudi. Oni su došli s roditeljima u drugu zemlju, u Poljsku, u E, slučaju i moraju moći ići u školu, dakle u poljsku školu. I znam da djeca koje se školuju u Poljskoj, inače su Ukrajinci, e, vrlo se dobro osjećaju u poljskim školama, imaju puno poljskih prijatelja. Poljska je dakle vrlo dobar primjer o tome kako se može, ako se želi otvoriti, e, imati dobru migracijsku politiku i e, zaista mislim da moram reći da se slažem sa e, zastupnikom Kužembom. To su dakle dobre migracijske politike gdje imamo integracije, ali drugačija je situacija kada se govori o izbjeglicama. To je vrlo, vrlo kontroverzno u mojoj zemlji jer ponekada izbjeglice postaju migranti koji e, se integriraju na tržište rada. Međutim, to je nešto drugo. Sada, ne, Poljska je zapravo dobar primjer nečeg drugog. Na tisuće ljudi radi u Poljskoj. Zastupnik Kužempa je i govorio o tom procesu koji bi trebao uključiti sve i nevladine organizacije sudjeluju u procesu integracije. Hvala lijepa kolegi Mihovu. Hvala. A sad ja ću e, govoriti na slovenskom. U osnovi najprije sam se htio javiti u, po sljedećoj točki dnevnog reda, međutim ipak ću se javiti i sada. Ja nisam političar karijere, tek se zadnjih par godina bavim kolitnikom i jako sam e, blisko pratio pitanje migracija. Ono o čemu danas e, govorimo zapravo se vrti oko pitanja političke ekonomije. Radi se o političkom pitanju koje je ujedno i ekonomsko pitanje. E, pogledamo li podatke o BDP-u e, e, koje i postotku koji izvajaju Njemačka ili ipak Austrija za integracije, to je vrlo veliki postotak. U nekim zemljama ti su postoci zaista značajni, primjerice u Švedskoj hoćemo li e, izdvojiti tek, e, ali e, postotak ili veći, to je nešto što će zaista dati različite rezultate. I vrlo je važno vidjeti hoće li ti ljudi zaista naći posao. Čitav dio ekonomskih sektora je zapravo u velikoj pod utjecajem trgovine ljudima od poljoprivrede do građevinarstva. Sve naše zemlje su ustavne demokracije, međutim u ovim područjima vidimo da se ustav krši i zapravo to je e, ključ problema. Populisti vrlo lako govore da u Sloveniji ili Poljskoj e, gdje su plaće niže da je to e, da taj problem dolazi zbog imigranata. Kako netko postane ilegalni imigrant? Pa nema ilegalnih osoba. Možete samo imati neregularnu status ako politike nisu dobre, a budimo iskreni, e, mi smo svi političari, to moramo uvjetiti. Gospodin Majer iz Njemačke ima riječ. Hvala vam predsjednice, kolegice i kolege. Nešto objedinjavanje obitelji. Moramo naravno se pobrinuti da osobito u Njemačkoj trenutačno E, je tu e, ogroman broj osoba koje su e, priznati po konvenciji o izbjeglicama, ali nemaju pravo objedinjavanja obitelji. Kao što je danas već spomenuto, do 16. E, e, ožujka ove godine smo odgodili raspravu o objedinjavanju obitelji za osobe e, pod subsidijarnom zaštitom. Imamo 78 tisuća osoba pod takvom subsidijarnom zaštitom koji su zapravo izbjeglice od građanskog rata i koji očekuju da kada e, bude okončan taj građanski rat, da će im biti omogućen povratak u njihovu domovinu. Stoga tema integracije sigurno nije prioritetna tema u tom, u tom e, kontekstu e, kao politički glasnogovornik svog kluba zalažem se za to da mi produžimo i iznad 16, iza 16. ožujka e, to pravo na objedinjavanje obitelji. Trebamo osigurati da se to i dogodi e, sa, da to bude ograničeno kao što je sa, i sada na 12.000 osoba godište, godišnje i mislim da je to dobar način da se malo ublaže ti teški udarci sudbine. Još par rečenica o zakonitim migracijama. Stalno imam osjećaj da imamo s jedne strane te humanitarne migracije e, i e, da se to povezuje sa drugim dijelom migracija, odnosno stalno je ta rasprava povezana i sa pitanjem radnih migracija. Njemačka je zemlja sa e, drugim najjačim zakonitim migracijama e, na cijelom planetu e, i to mi se čini da je dokaz da možda ti zakoniti putovi i nisu tako loši u odnosu na radnu migraciju Europske unije e, bojim se da nekako sve podvodimo pod isti nazivnik i stvari koje se ne bi smjele podvesti pod isti nazivnik. Naime, 28 e, država članica su, svaka ima svoje posebnosti i različite su i mi kao nacionalni parlamentarci trebamo inzistirati na stajalištu da nacionalne kompetencije ostanu nedotaknute što se tiče utjecaja na nacionalno tržište rada. Njemačka ima gotovo e, punu zaposlenost u brojnim dijelovima e, zemlje. Znamo da u drugim dijelovima EU nije takva situacija i stoga treba paziti da u EU imamo heterogeno tržište rada i sigurno jedna te ista regulativa nije adekvatna za 28 eh, različitih država i različitih tržišta rada. Hvala. Lijepa, sad gospodin Palis iz Grčke. Hvala lijepa. Ja ću govoriti isključivo o ujedinjavanju obitelji i to kratko. Moram vam reći da e, postojati pravo na ujedinjavanje obitelji zapravo stvara dodatne probleme. Najprije u prihvatnim centrima, takozvanim hotspotovima, a nakon toga za države gdje ti ljudi dolaze. U određenom e, smislu tim ljudima se život na neko vrijeme zamrze. Ne. E, naime, e, ti ljudi ne žele naučiti jezik države u kojoj žive, ne žele se školovati niti integrirati. Jedina stvar koju oni žele jest ujedinjavanje obitelji. Oni žele jednostavno biti s ljudima iz vlastite obitelji. Posljedice su dramatične. E, ti ljudi se boje da nikada neće se sresti ponovno s ljudima iz svoje obitelji pa ih možda navesti na očajničke pokušaje. U prosincu u prihvatnom centru za izbjeglice u Ateni koji su čekali ujedinjavanje obitelji, oni su se odlučili za štrajk glađu. Svi mi možemo zapravo razumjeti iz kojih razloga do toga dolazi. Uzrok problema je Europska unija, a ne država članica u kojoj se to događa. Europska unija je odgovorna. Razumijem što kaže kolega iz Njemačke. Razumijem probleme koje imaju zemlje gdje dolazi do e, ujedinjavanja obitelji. Međutim, te osobe koje su zapravo minimalne, minimal, predstavljaju minimalan postupak e, izbjeglica. Dakle, za te ljude mogli bismo reagirati brže. Jer posljedice toga što se njihove obitelji ne ujedinjavaju e, mogu biti vrlo teške, a izbjegle bi se kada bi se oni brže e, spojili s obiteljima. Hvala lijepa. Hvala. Oprosti, imamo tu problema s mikrofonom. Mislim da je naša rasprava zaista važna. Hvala nacionalnim zastupnicima koji su često više pragmatični u e, svom pristupu. Što se tiče objedinjavanja obitelji, evo jedna temeljna stvar. Prije 50 godina u Francuskoj je e, imigracija e, bila prvenstveno ona koja je dolazila s juga Europe. 20. i 30. E, godina dolazili su ljudi s juga ili istoka Europe, a nakon toga su imigranti počeli dolaziti iz Sjeverne Afrike, iz blistog istoka. U Indoneziji pojam obitelji je sasvim drugačiji. Tamo je vlada poligamija. Ako dopustimo da najprije dođu djeca, e, pa onda bake i djedovi i na taj način se spajaju obitelji, točno je da nitko nije tamo došao ilegalno. Međutim, legalno je i kontrolirati granice. Da je granična kontrola nelegalna, imali bismo problema e, sa SAD-om. SAD ograničava za neke građane Europske unije ulazak u SAD. 2004. godine, kada je došlo do velikog proširenja Europske unije, na, u Njemačkoj na vlasti e, bila stranka SPD. Njemci SDP, a e, oni nisu u Njemačkoj slobodno prihvaćali dolazak osoba na tržište rada, kao recimo e, Ujedinjeno kraljevstvo. E, jer su ti ljudi imali u e, Ujedinjenom kraljevstvu jedan režim, u Njemačkoj drugačiji. I e, mi, e, to, nije nešto što treba pozicati Naime, ti ljudi, ako to ne kažemo jasno, misle da će moći vrlo lako postati legal, dobiti legalno prebivalište u određenoj zemlji moramo neke stvari napraviti zajedničke, ali s druge strane, s pravne strane, moramo poštovati i nacionalno pravo. Tek tada će naša rasprava biti potpuna. I još jedna stvar, objedinjavanje obitelji mora uzeti u obzir da naša vizija i pojam obitelji u Europi je drugačiji od onih u drugim tradicijama u Europi obitelji eh, karakteristira monogamija. U islamu je to eh, to poligamija. Hvala gospodinu Jureku, a sada eh, gospodin Kalopulopulos. Kalopulopulos. Gospođo predsjedavajuća, hvala lijepo gospodo, eh, dame i gospodo nacionalni zastupnici, dame i gospodo euro zastupnici. Puno vam hvala što ste danas okupili ovdje predstavnici regionalnih i lokalnih vlasti. To je vrlo važno. Posljednjih godina Europska unija prihvatila je vrlo velik broj izbjeglica iz Afrike i Azije ti ljudi sasvim sigurno tamo žele ostati na neodređeno vrijeme i nastaniti se u državama članicama. Shodno tome, važno je da dođe do njihovog integriranja u e, lokalne zajednice društva i na tržište rada. To je zaista bitno. Treba ih integrirati što je prije moguće. Govorimo ovdje o izbjeglicama i imigrantima. E, prvi korak da se to ostvari bio bi da se zahtjevi za azil vrlo brzo e, prouče. E, treba vidjeti ekonomski status neke zemlje, da se vidi radili se o izbjeglice. Treba onda jednostavno pomoći toj osobi da nađe posao. To je sve povezano. Izbjeglice ne mogu imati pristup tržištu rada ako to nije organizirano. Mora im se omogućiti da nađu posao koji će odgovarati njihovim kvalifikacijama. Treba uvidjeti koje kvalifikacije oni imaju. To je u interesu izbjeglice, ali i u interesu države u koju je došao. Izbjeglica se treba prilagoditi i što prije e, naučiti i jezik e, zemlje domaćina. Na taj način će lakše dobiti posao. I e, treba se pokušati djelovati učinkovito kako bi situacija poboljšala. Sve dok e, izbjeglice budu ovisili o pomoći i naknadama, neće se integrirati u lokalnu zajednicu trebaju imati posao, moraju se osamostaliti. Vrlo je važno da djeca e, mogu ići u škole. A svi izbjeglice moraju e, moći imati e, pristup zdravstvenom sustavu. Potrebno je također da nađu gdje će stanovati. Vrlo je važno dakle, da se integriraju u lokalnu zajednicu. Treba ipak uzeti u obzir posebnosti pojedinih država članica. To su zastupnici već sada i rekli. E, posebnosti neke države, vjerske, kulturne, jezične. Integriranje izbjeglica i migranata je nešto što se mora načiniti u skladu s posebnostima i obilježjima svake države. Vrlo je zato važno da lokalne i regionalne vlasti u tome sudjeluju, jer lokalne vlasti su te koje te ljude prve primaju. One im omogućuju pristup e, liječnicima i integriranje u lokalnu zajednicu. Lokalne će vlasti konkretno biti koji će omogućiti e, profesionalnu i ekonomsku integraciju izbjeglica. Migracijske politike ne mogu uspjeti ako se ne uzme u obzir mišljenje lokalnih i regionalnih vlasti. Integriranje izbjeglica će potrajati godinama, a općine i regije su te koje će raditi na socijalnoj integraciji sasvim konkretno. Europska unija treba zato dati sredstva na raspolaganje, treba ih dati lokalnim i regionalnim vlastima kako bi ove mogle raditi ono što trebaju i što sam upravo opisao. Dodajem da bi nevladine organizacije morale surađivati s lokalnim i regionalnim vlastima jer e, njihov doprinos je vrlo bitan, odlučujući. I oni moraju također uvijek položiti račune. Zašto su izdvojili novac? E, gradonačelnici e, općina Segejske obale E, žele da do integracije dođe u roku od dva mjeseca. Prihvatni centri, hotspotovi rade puno na tome. E, e, kolega Esegejskog mora govorio o situaciji na Lesbosu, a mi predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti Smatramo da ako vi iz Evropske unije e, dobro e, radite, ako se izvrši ono na što ste se angažirali, da tada neće populizam zaživjeti, jer tada ljudi neće se bojati, neće prevladati strah, jer e, E, dakle neće prevati populizam. Hvala sada Jean Lambert iz Europskog parlamenta. Hvala lijepa. Ovo je zanimljiva rasprava. Ja sam došla e, na ovaj sastanak i kao članica odbora za građanske slobode, ali i kao članica odbora za zapošljavanje. E, na odboru Libe se drugačije gleda iz drugog ugla na migracije. Velik broj e, država članica kada govore o radnim migracijama kaže da su ljudi dakle dobrodošli na kratak rok, ali onda mogu otići. To nije nužno ono što žele poslodavci. Poslodavci žele ljude koji će doći, ostati, razvijati se i e, pridonijeti svojim e, znanjima i vještinama. A mi znamo u svjetskim razmjerima da je Europa prima svega jedan dio imigranata u svijetu. Osim toga, veliki problem u Europi je da naši talenti ne odu, da zadržimo talente. Govorili smo puno o plavoj karti, o objedinjivanju obitelji, a osobe koje dođu s njima žele također e, raditi. Kažem, pa ne želim više e, doma samo sjediti i štrikati. E, da, mislim, točno je da su definicije obitelji različite. E, mi znamo što se traži od ljudi koji dolaze u Europu. Puno smo čuli o tome. Mogu li ja sada postaviti pitanje a što mi nudimo? Ako želimo e, biti dio ovoga što je privlačno. E, kao što smo jednom e, na sastanku u Estonskom predsjedništvu čuli, ne otvarate samo vrata ljudima, morate ih i ugostiti, e, morate u kući zapaliti grijanje. Dakle, što e, mi možemo ponuditi migrantima, jesmo li mi, jesmo li mi atraktivni? Hvala. E, Jean, sada Marie Christine. Hvala lijepo. Ja sam članica kako odbora Libe, tako odbora za vanjske poslove i e, pod odbora za ljudska prava. Kad se govori o ovim pitanjima, uvijek e, ih pokušavam smjestiti u e, povijesni kontekst i geografski kontekst. I imamo osjećaj da kada o tome govorimo, ne govorimo nužno o istim stvarima kao kad govorimo o migrantima. Kada dajemo podatke moramo reći da e, imigracija na europski prostor je zapravo nešto što predstavlja velike mogućnosti za Europsku uniju, a reforma Schengena mogla bi tu slobodu kretanja dovesti u pitanje, jer e, svi građani iz istočnih zemalja Europske unije imaju, uživaju pogodnosti slobode kretanja po Europskoj uniji. Govorimo o migrantima kao da nema legalnih migranata svake godine koji dolaze u Europsku uniju. Više od 3 milijuna dozvola boravka i e, prebivališta izdaju se svake godine u Europskoj uniji. Prošle godine, a 3 milijuna 400 je točan podatak za 2016. godinu. Zanimljivo je da se radi o brojkama koji jako rastu, naročito 2012. godine, kada su te brojke bile najniže. Isto što se može još uočiti je da države članice zapravo vrlo različito postupaju po tim pitanjima, jer su ti zakonski načini migracija vrlo razlikuju od države do države. Ujedinjeno kraljevstvo 800 tisuća e, e, takvih dozvola izdaje svake godine e, za Indice, Kineze i e, pak Amerikance. Druga zemlja koja daje takve E, dozvole jest Poljska, a 85% tih dozvola boravka su radne dozvole koje omogućavaju Ukrajincima da dobiju posao u Europskoj uniji. Postoji dakle ta ekonomska migracija u Europsku uniju. Zapravo e, iznenađuje me u kolikoj mjeri su različite politike država Europske unije u odnosu na treće zemlje što se razumije iz povijesnih razloga. E, Francuska se okreće a, bivšim kolonijama. E, Velika Britanija, pak Commonwealthu, a na istoku u Poljskoj e, nekako se lakše okrenuti Ukrajinom. Prema Ukrajini. Prema tome nije stvar u tome da se e, ujednače da se izjednače sva ta pravila, ali vrlo je važno dati točne podatke. Kad se govori o migrantima i kada se pravi ta absurdna razlika između izbjeglica i ekonomskih migranata, to nije racionalno. Postoje ekonomski migranti, ali neke zemlje ima, nemaju zakonskih mogućnosti da dođu u EU, dok druge stanovnici drugih država imaju tu mogućnost. Što se tiče liberalizacije viznog režima, ako se time pozabavimo i pokušamo biti koherentni, zapravo ne vidim nikakvu ujednačenost u tom pitanju. Samo kratko, samo kratko, gospodin Vojt i e, onda nastavljamo. Mr. Vojt, you have the floor. You asked for it, ja, Hvala vam. E, vrlo je zanimljivo da vidjeti e, e, kao član odbora Libe kakve velike razlike postoje među državama članicama. Jedni kažu da nema razlike između integracije i izbjeglica. To smo danas jasno i čuli. A drugi E, neki žele da izbjeglice što brže nauče jezik, da budu ekonomski neovisni i Ženevska konvencija o izbjeglicama kaže, kao što je gospodin Majer spomenuo, da ako više nema razloga e, za e, bijeg, da u tom trenutku se ti ljudi znači šalju nazad svojim kućama, a onda čemu integracija? Znači, postoji svakako razlika između integracije e, i ta integracija, a ta razlika je definitivno u tome e, između onih koji su spremni i vojni se integrirati i koji nisu. Zašto bi ja integrirao nekoga ko se ne želi integrirati? moramo uzeti u obzir i e, religioznu pripadnost, porijeklo, kulturni krug i upravo tu je Poljska na, na važnom i pravom putu. jer e, pripada tom istom kulturnom krugu. A u krajnjoj liniji e, ono što su propustile zapravo imamo i ono što su propustile učiniti kolonijalne države u prošlosti, ali opet to je druga priča. Evo, hvala, imate mogućnost reagiranja. Hvala. Ovo je doista bila zanimljiva rasprava, bilo je dosta zanimljivih napomena, dosta feedbacka. E, naravno, ne, neću se sad na sve osvrnuti, samo na nešto od ovog što sam čula, inače bi predugo trajalo. Ono što se izrazito spominje je razlika između izbjeglica i migranata. E, I prema međunarodnom pravu e, različite su obveze država članica u odnosu na te dvije kategorije. U slučaju izbjeglica pitanja su humanitarna. To su ljudi koji bježe iz svojih zemalja zbog sukoba, zbog rata, bježe radi vlastite sigurnosti i to se e, to potpada pod Ženevsku konvenciju e, za koju je nadležan UNHCR. E, slučaj migranata je drugačiji. I iz tog razloga e, u UN-u se osobito u zadnjim dokumentima radi razlika E, čuli ste za ova dva kompakta na kojima rade Ujedinjeni narodi. Jedan je o izbjeglicama, drugi je o migrantima. Očito upravo zato što treba riješiti te različite vrste pitanja i situacija. Kao što sam rekla po u svojoj prezentaciji, migracije su naravno vezane uz potrebe tržišta rada. Neki od vas su isto to spomenuli gdje postoji potreba usklađenja ili neusklađenja među državama članicama i uvijek je tu argument koji mogu iznijeti da je to važno povezati sa potrebama e, tržišta rada i nedostacima na tržištu rada, odnosno onome što manjka na tržištu rada ta razlika između izbjeglica i migranata, možda postoje neke slučajevi gdje je ta razlika donekle nejasna. I e, glavni tajnik Ujedinjenih naroda u svom zadnjem izvješću bavi se upravo tom temom. No postoje sve više situacije u kojima ljudi moraju pobjeći iz svojih zemalja ne nužno zbog rata, nego naprosto zato što su u tako lošoj situaciji da moraju pobjeći iz zemlje. Jedna od tema o kojima se raspravlja, barem u kontekstu um, UN-a, je pitanje klimatskih izbjeglica. Uh, osobe, osobito u subsaharskoj Africi, uh, koje se oslanjaju na zemlju, na poljoprivredu za, uh, da bi preživjeli, a ta zemlja postala tako suha da više ne mogu preživjeti. U svakom slučaju, evo, sve je to e, hrana za naša buduća razmišljanja e, e, vezano uz to kako ćemo se baviti ovim takozvanim prisilno raseljenim osobama. Druga točka koja je vezana uz ovo je ovo što je i njemački kolega rekao, podrška da se da E, podrška zemlji porijekla i da se riješe korinski uzorci migracija. Ljudi bježe iz svojih zemalja traže bolje prilike. Nemaju pristojne prilike za rad u svojim domovima i traže bolju budućnost. I naravno e, zato je potrebno riješiti upravo te e, uzroke koje su ih i potjerali u ovakvo E, na takve migracije. Osobito je to situacija u Africi, u arapskom svijetu, no na tome se radimo. A spomenuto je pitanje odljeva mozgova i to je kritično pitanje. Jer ako ste vi zemlja u razvoju, ne možete se razvijati ako vam sva kvalificirana radna snaga ode. Primjerice je to u zdravstvenom sektoru tamo. Neke afričke zemlje nemaju niti liječnika, niti medicinskih sestara. Oni svi rade u Europi. I to je doista pitanje s, kojim se moramo pozabaviti. E, predugo bi tu sad trebalo da objasnim, ima, ima nekih zanimljivih iskustava u tom smislu gdje se e, pokušava promijeniti taj brain drain, znači odljev mozgova u, u priljev mozgova, e, no u svakom slučaju e, to je kritično pitanje za zemlje u razvoju. Treća točka neki ljudi su rekli nešto o pitanju trgovanja ljudima, zahvaljujem na tome, to je realnost u Europi. Imamo tendenciju razmišljati da e, trgovanje ljudima i prisilni rad ne postoje u Europi. Ja vam mogu reći da to nije istina u Međunarodnoj organizaciji rada imamo dosta izvješća na tu temu i to iz svih država članica. To jest pitanje e, e, s kojim se moramo baviti. Postoje mm, i pitanje radnog iskorištavanja gdje su radnici migranti posebno, e, posebno osjetljivi. Možemo i nakon ovoga još e, razgovarati o ovim temama. E, jednako postupanje jest nužno, ne provodi se uvijek, ali od ključne važnosti i moramo imati dobre institucije tržišta rada, znači više sindikata, više e, bolju inspekciju rada koja će se baviti ovim pitanjima i osigurati da se u nekim sektorima ukine ti takozvani ukinu neformalni oblici rada. I možda moja zadnja točka da nešto kažemo u odnosu na ovu napomenu Gina, eh, Imamo li što za ponuditi talentiranim mladim ljudima koji žele doći u Europu? Bez obzira radili se o talentiranim ljudima, ljudima s višim ili nižim kvalifikacijama, ako želimo pridonijeti e, tome da ti e, ljudi pridonesu gospodarstvo Europskoj uniji. Morat ćemo uložiti u njihove vještine, u njihovo obrazovanje. Ja, ja koristim riječ ulaganje. To nije trošak, to je ulaganje. Po mom mišljenju ono što nadležna tijela trebaju učiniti jest zapravo osigurati da se pridonese konkurentnoj, e, konkurentnom gospodarstvu i tu postoje određene proračunske implikacije. Nije to besplatno, naravno. Ne možemo e, reći samo a ti ljudi će pridonijeti našem gospodarstvu i to je to. Ne, mi moramo uložiti u njihovu edukaciju i obrazovanje. Ja mislim da je objedinjavanje obitelji e, najčešće loše razumjeno i na vama je kao e, vođama i predvodnicima u smislu javnog mijenja u EU da proširite razumijevanje što je taj proces integracije kroz koji se prolazi. E, dosta se raspravljalo o brojkama. Često kad gledamo brojke mi mislimo da one znače istu stvar, ali trebate razumjeti da je objedinjavanje obitelji najbolje najbolji mogući kanal sigurnih i redovnih e, migracija. Mnoge zemlje pokušavaju doći do novih programa, novih, novih e, stipendija i drugih e, načina da se pomogne izbjeglicama, a objedinjavanje obitelji pomaže bračnim partnerima, njihovoj djeci da se pridruže tom partneru koji je se odlučio na to opasno putovanje preko Europe. E, bitno je osigurati im e, siguran novi dom i osigurati da lokalne škole i lokalne tijela da se pripreme u tom razdoblju koje je potrebno da se riješi određeni zahtjev. Znači spontani e, dolasci ili sustav premještanja nisu primjereni za ovaj e, za ovo e, jer oni koji e, prođu kroz objedinjavanje obitelji vjerojatnije da će se dulje naseliti u određene zemlje, a istraživanje pokazuju da dugoročno naseljavanje nudi nudi bolje mogućnosti i prihvaćanja izbjeglica u određenoj zemlji. E, mislim da ako se ne osigura objedinjavanje obitelji da će doći do sekundarnog e, kretanja i onako. E, mislim da je ovo, da je bitno razumjeti što se događa u procesima integracija i razmatrati svijet kakav je. Prosječni sukobi dan danas traju više od 15 godina. Ovo nije nikakva privremena realnost. U Njemačkoj većina korisnika subsidijarne zaštite koji e, su uložili žalbu na te odluku, na kraju su e, dobili žalbu i dobili su status izbjeglice. I stoga je bitno da kritički razmotrimo naše politike e, objedinjavanja obitelji i vidjeti, trebamo vidjeti da li to možda upravo onemogućuje obiteljski život tim ljudima. Određena E, isključenja ili gornje granice trebaju biti i prilagodljive određenoj ocjeni od slučaja koja se temelji od slučaja do slučaja. E, ja bih predložio da porazgovarate sa obiteljskim organizacijama ili vjerskim organizacijama koje sigurno znaju e, nešto o objedinjavanju obitelji. Ako želite poboljšati e, politike za bračne e, partnere ili djecu ili odrasle. E, predlažem da razgovarate sa sa mrežom Sirius ili UNHCR-om E, mislim da ovdje ne trebamo govoriti o zakonskim promjenama u Europi, mislim da one nisu potrebne, ali je potrebno bolja provedba tih zakona od strane europskih institucija i država članica i lokalnih tijela. Hvala vam, hvala i vama i vašim kolegama i predstavnicima nacionalnih parlamenta koji su uzeli riječ podsjetit ću da je Europska komisija pokrenula takozvani fitness check, to je jedna e, ocjena e, koja se provodi i e, dakle zanima nas kako određeno zakonodavstvo koje je možda na snazi već i deset godina kako se ono provodi i stavit ćemo pritisak na komisiju kako bismo čuli više o zaključcima iz tog procesa. Dakle, nakon e, što smo razmatrali pravne putove, zakonite puteve, e, kako dolaze od toga, dolaska na teritoriju Europske unije, sada ćemo razmatrati kako najbolje te osobe integrirati u nove zajednice. Daću riječ gospođi Lambec e, koja radi na programu plave karte, ali radi isto tako na nekoliko dosija na području azila u Libeu. Ona je e, ona će sada preuzeti e, vodstvo sljedećeg panela. Vidimo se uskoro. Okay, U redu, dame i gospodo, predlažem da nastavimo s radom zato što e, što dalje odmiče poslje podne, to manje e, želimo da kasnimo u fazi jer ljudi moraju uhvatiti vlakove, avione i tako dalje. Ja sam Jean Lambert, e, ja sam zastupnica u Europskom parlamentu već popriličan broj godina i kao što sam već e, rekla, ja sam članica i odbora za zapošljavanje i odbora za građanske slobode. Mislim da će ovo biti jako zanimljiva sesija jer ćemo se baviti pitanjima e, integracije e, i šansi, odnosno izazova koje to nosi sa sobom. Dakle, radi se o integraciji državljana trećih zemalja koji legalno e, prebivaju na području Europske unije, neovisno o tome iz kojeg razloga su došli i po kojoj osnovi kao izbjeglice ili kao legalni ekonomski migranti. I mislim da je ovo veoma interesantna tema za razmjenu mišljenja sa parlamentarcima iz nacionalnih parlamenta zato što se tu zapravo radi o različitim razinama ovlasti jer e, dakle s jedne strane imamo praktičnu, praktično djelovanje e, na nacionalnoj, lokalnoj, regionalnoj razini od strane država članica i s druge strane e, ono što određuje Europska unija. Znači, reći ćemo nešto o studijama koje su proveli OECD i Agencija za temeljna prava. Gospodin Libig i gospodin Pavlu će nam nešto reći o tome, zatim ćemo čuti nešto o praktičnim aspektima. E, obratit će nam se gospodin Kimel koji je e, poduzetnik e, imigranskih korijena, a zatim ćemo nešto čuti od Suzane Amador koja je zastupnica u portugalskom parlamentu, a nakon toga Dimitres Kalageropoulos će nam iznijeti nešto iz perspektive odbora regije, znači lokalna vlast, dakle sa stanovišta e, država članica i nakon toga idemo u raspravu. E, samo da vas podsjetim kako će se voditi rasprava, znači po dva zastupnika iz nacionalnih parlamenta i nakon toga jedan zastupnik iz Europskog parlamenta dok ne dođemo do kraja popisa, dvije minute po govorniku i e, zastupnici iz nacionalnih parlamenta koji se žele javiti za riječ moraju zatražiti to na ovom žutom komadiću papira, no dakle, žuti komadić papira i onda to mogu dostaviti poslužiteljima, odnosno taj predstavnicima tajnika. Na osnovu formulara e, koje dobijemo ćemo sastaviti popis govornika, a e, zastupnici u Europskom parlamentu po običaju samo se trebaju pristojno javiti za riječ signalom. I pokušat ćemo se zaista držati e, tih e, vremenskih ograničenja kako bi svi imali priliku nešto reći. Dakle, dvije minute moram reći da je po našim standardima to jako e, velikodušno. E, naravno, osim ako ste predsjedavajući, možete pričati koliko hoćete, što ja upravo sada radim. Evo, sada ću ipak onda dati riječ gospodinu Libiku iz OECD-a da nam kratki uvod da. Hvala gospođo predsjednice i hvala odboru Libe koji nam je omogućio da predstavimo naš rad. Ja ću se fokusirati na aspekt e, tržišta rada, dakle govorit ću o integraciji sa tog aspekta. kao što znate, integracija na tržište rada je ona jedna stvar koju morate napraviti kako treba, koja će omogućiti inkluziju e, migranata u društvo. I, dakle, ako pitate izbjeglice što im je najvažnije, što za njih znači integracija, to znači, e, znači posao i ne ovisiti o socijalnoj pomoći. Imamo neke, e, neke nalaze e, iz jedne studije koja je provedena u državama članicama prije izbjegličke krize. To smo surađivali sa glavnom upravom za zapošljavanje i tu možete vidjeti dvije stvari. Integracija zahtjeva određeno vrijeme i kako vrijeme prolazi to su bolji ishodi i također možete vidjeti da to ovisi o tome u kojoj kategoriji dolazite kojoj kategoriji pripadate kada dolazite i važno je e, razlučiti te kategorije. Izbjeglice su u drugoj situaciji od e, ovih e, ekonomskih migranata. Vidite da na početku su oni imaju slabu zaposlenost, ali onda brzo napreduju. Ali ipak treba 15 godina da bi došli do iste razine zaposlenosti kao i e, domaće stanovništvo. Isto to vrijedi i za članove obitelji. Oni malo su bolji u boljoj situaciji, e, posebno ako uzmete u obzir da se uglavnom radi o ženama. Ako pogledamo e, kako se razlikuju stvari od zemlje do zemlje što se tiče ishoda, ako pogledamo ove nisko obrazovane, znači nula je e, ona, e, one mjerilo koje postavljaju domaći, znači sve što je iznad je kad su, to znači da su bolji od domaćeg stanovništva, a ispod, ispod nule znači da su gori a vidite da loše obrazovani e, migranti jednako su uspješni kao i loše obrazovano domaće stanovništvo. I u nekim zemljama su loši rezultati, ali to nije nužno zato što imaju loše politike integracije, nego zato što su naprosto primili kategorije koje su problematičnije i e, podaci koje smo obradili zajedno sa našim kolegama iz komisije vezano za izbjegličku krizu i to će se sada i objaviti. To je najveći e, najopsežniji, e, najopsežnija takva studija i e, čim bude objavljena ćemo vam je dostaviti. Dakle, ako imate, ako ste u zemlji gdje imate nisko obrazovane izbjeglice, situacija je dosta loša, a ako e, imate zemlje, znači radimo, sada govorimo o vremenu prije ekonomske, i prije izbjegličke krize i e, tu to vrijedi i za SAD, znači e, nisko obrazovani migranti bolje uspjehe postižu od istog takvog domaćeg stanovništva. Ako pogledate visoko obrazovane ljude, njima je teško čak i u tim obećanim zemljama kao što su Novi Zeland i Kanada. Čak i tamo e, se visoko obrazovani ljudi moraju boriti da se njihove kvalifikacije priznaju na tržištu rada. Znači kad se govori o tom priljevu mozgova, situaciji u kojoj svi pobjeđuju, ne, češće je situacija gdje svi gube. Zemlja porijekla gubi, migrant gubi i zemlja odredišta e, gubi zato što se kompetencije migranata ne koriste u najvećoj mjeri. To je češća situacija nego ova win-win situacija gdje svi pobjeđuju. Dakle, kako integrirati migrante? Veoma je važno sa stvari sagledati sa stanovišta kvalifikacija, vještina. Znači trebate vidjeti što ti ljudi imaju što se tiče kompetencija. I onda je očito da neki ljudi trebaju razraditi neke vještine, primjerice jezik, i možda i kod nisko kvalificiranih migranata možda neke druge stvari treba razviti. A zatim treba aktivirati te vještine. Što to znači? Dakle, da se te vještine na adekvatan način koriste na tržištu rada. I zapravo tu imamo te neke mreže e, koje e, oni obično nemaju. Također e, imamo pitanje diskriminacije. Mi smo u OECD-u zajedno sa Ministarstvom rada u Njemačkoj i sa njihovom gospodarskom komorom mi smo e, napravili anketu među tisuće poslodavaca i pitali smo ih kakva su iskustva sa zapošljavanjem izbjeglica, jesu li ih uopće zaposlili, ako jesu kakva su iskustva. I ovdje vidite da su se oni suočili sa nekim poteškoćama. Očito da je jezik jedan od problema, zatim drugčije radne navike i nedovoljne strukovne vještine i imamo i e, još neke probleme koji sprječavaju zapošljavanje e, izbjeglica. No, 85% e, poslodavaca je rekao da je imalo jako malih problema sa izbjeglicama i migrantima i preko 80% je bilo veoma zadovoljno sa izbjeglicama. Rekli su da su visoko motivirana radna snaga. Što oni zapravo žele? Što bi trebalo poboljšati? Kao prvo, poduka jezika, ali u strukovnom kontekstu. Dosta je velik e, naglasak na to stavljen i ljude se uči jezik, no ako hoćete da ljudi koriste vještine koje imaju, onda moraju učiti onaj dio jezika koji se upravo na to odnosi. Zatim pravna sigurnost, to je veoma važno u ovom e, kontekstu, već je spomenuto prije. I također e, kontinuirano usavršavanje i također da se e, nađe nek kontakt osoba ako dođe do problema. Imamo e, popis e, primjera dobre prakse za integraciju izbjeglica i to je prošle godine objavljeno. Moj kolega Thomas Huddleston je to spomenuo. Također integracija migranata koji su članovi obitelji. Neću sada detaljno govoriti o tome, ali ono što je važno treba rano identificirati vještine i e, ako znate da će ta osoba ostati u vašoj zemlji onda trebate odmah početi proces integracije. Mi znamo da je najbolji prediktor uspješnosti dugoročno to ako ljudi brzo nađu posao i ako izgrade svoje vještine relativno brzo dok još uvijek čekaju na tu konačnu odluku, ali kada se više manje zna da će ta odluka biti pozitivna. I tu onda imamo također i e, pitanje koje se odnosi na e, razlike između različitih vještina. E, tu nema nekog rješenja koje bi se moglo primijeniti na sve. su tu, različite su tu varijable koje treba uzeti u obzir. Kod tih protoka izbjeglica neki nisu uopće nikad vidjeli školu, mnogi iz afričkih zemalja ili Afganistana, dakle vrlo su nisko obrazovani zato što e, sukobi u tim zemljama e, traju jako dugo, ali ljudi koji dolaze iz e, Iraka ili Sirije, oni su visoko obrazovani. I zapravo ne možete istu politiku primjenjivati na nekoga koji je bio sveučilišni profesor i na nekoga ko nikad nije nogom kročio u školu. I onda trebate malo tu prilagoditi se. I jedan od fascinantnih trendova koje smo vidjeli posebno u zemljama kao što su Njemačka, Austrija i Švedska koje e, na koje je zaista jako utjecala izbjeglička e, kriza je procvat e, inicijativa civilnog društva. I to je nešto na čemu onda države mogu graditi nešto jer e, prije e, izbjegličke krize je država sve radila. Ne znam da li će se složiti sa mnom zastupnici iz švedskog parlamenta da je takva bila politika. A kada je došlo do velikog priljeva izbjeglica, onda je e, to bilo nedovoljno i civilno društvo je tu uskočilo. I to je upravo ono što često razlikuje države članice Europske unije od primjerice Australije, SAD ili Kanade, gdje je civilno društvo je također bilo dosta aktivno i u tom nastojanju da se integriraju izbjeglice. I posljednja, ali ne najmanje važno, mislim da moramo također biti e, sami prema sebi iskreni i e, reći da za e, visoko obrazovane izbjeglice ili migrante je taj put dosta dugačak i pitanje je imamo li realnu sliku njihove integracije u, u tržište rada jer mi smo isto napravili još jednu drugu studiju sa glavnom upravom za zapošljavanje. Dakle, ako su e, roditelji zaposleni, to će, odnosno ako su oni obrazovani i zaposleni, to će utjecati na djecu. I samo ću u zaključku reći da e, integraciju trebamo gledati kao ulaganje. Što to znači? Dakle, ako smatramo da je integracija ulaganje, to znači tri stvari. Znači da se moramo usredotočiti na, eh, na brzu intervenciju. Primjerice za djecu znamo da je najbolje da odmah se djeca uključe u obrazovanje i djeca migranata eh, vrlo često su premalo zastupljena i također tako moramo e, provoditi politike gdje nemamo odmah e, profit. Dakle, neka nisko obrazovana e, ženska izbjeglica, ako želimo uključiti na tržište rada, nećemo odmah polučiti rezultate, ali dugoročno da. I također nema jednog rješenja za sve, morat ćemo prilagoditi te načine integracije potrebama i e, naravno e, važno je također e, i znati da li će ta osoba ostati, a to ovisi o situaciji u zemlji porijekla. I tu imam cijeli niz ovih publikacija i ako želite neke od njih proučiti, rado ćemo vam ih poslati i možete ih koristiti da biste informirali svoje izborne jedinice. Hvala gospodine Libig i hvala vam na, ovom, na ovoj ponudi. Korisni materijali e, koje možda ljudi nisu još vidjeli e, bi mogli biti od koristi. A sada ćemo nešto čuti o e, radu Agencije za temeljna prava. FRA, e, obratit će nam se gospodin Pavlu. Hvala što ste me pozvali. E, mislim da zaista e, se vidi da je krajnji čas da se nešto napravi o na planu integracije, jer mi zaista moramo poštivati temeljna prava, jer to je nešto što je u skladu sa našim vrijednostima i koristi je za sve. Te politike trebaju biti pragmatične, mjerive, moraju zaista dovesti do e, rezultata i moraju promijeniti živote tih ljudi. I vratit ću se na još druge neke elemente. E, moramo naravno isto tako podržati njihovu integraciju u europska društva i to će na taj način povećat će se kohezija i na taj način ćemo spriječiti diskriminaciju i marginalizaciju. Moramo e, kao prvo što se tiče zapošljavanja imamo ideje, dobru praksu i svrha je da se integriraju migranti i e, izbjeglice na tržište rada. Moj prijatelj Tomas je ukazao na neke e, stvari, neke principe koji su osnova za politiku Nažalost, e, ne možemo e, zatvarati oči pred realnosti, moramo podatke razmatrati detaljno. Ali javni sektor je nešto e, što se rijetko u to uključuje. Europska unija bi trebala vidjeti na koji način se mogu zaposliti ljudi iz, koji dolaze iz redova izbjeglica, primjerice u snagama reda, i u drugim aspektima javnog sektora, jer na taj način će se omogućiti bolje razumijevanje i socijalna interakcija tih ljudi. I također će oni moći poslužiti kao e, primjeri e, primjerice i za e, migrante i za građane. To se već događa. Što se tiče zapošljavanja integracije na tržište rada, samo hoću kazati da naša agencija surađuje na planu eksploatacije migranata. E, to je veoma velika e, tema, važna tema i e, rezultate tih istraživanja ćete dobiti. Što se tiče obrazovanja, trebamo pogledati naše kurikulume da vidimo što uče učenici o izbjeglicama, posebno u onim zemljama gdje ih nema mnogo. posebno u građanskom odgoju u mnogim državama članicama kao što su Irska, Grčka, Italija, e, Bugarska i u istočnim e, zemljama. Postoji bogata, bogati historijat e, migracije pa se time možemo koristiti. Trebamo također paziti da ne postoji segregacija u školama, ali također moramo izgraditi kapacitete, znači moramo naučiti e, učitelje kako e, da se nose sa sukobima, kako da prenose te građanske vrijednosti i kako e, da podučavaju djecu izbjeglice. To je investicija koja se veoma isplati. Moramo se također pobrinuti kroz građanski odgoj da sva djeca imaju e, znanja i vještine koje će im omogućiti da poštuju slobodu, demokraciju, pravnu državu, poštivanje ljudskih prava i druge vrijednosti. Kako bi se mogli suočiti i iskoristiti sve izazove koje donosi e, suživot sa ljudima iz drugih etničkih e, skupina i e, roditelje i obitelje trebamo uključiti u školski život i sistematski e, primjenjivati primjere dobre prakse kojih ima u mnogim školama i zajednicama. I također e, imamo različite deklaracije koje i prijedloge komisije koji nam mogu poslužiti kao E, nekakav e, putokaz. Što se tiče e, stanovanja, moramo paziti da izbjeglice i migranti ne budu segregirani. To je velik problem u našim gradovima. Moramo rušiti prepreke između e, tih ljudi i ostatka stanovništva. E, primjerice, socijalni stanovi moraju biti u različitim dijelovima grada, e, gradova i to je primjerice već učinjeno u Beču, znači da ih se smješta čak i u one dijelove gdje, koji su bogati i to je nešto što je veoma važno i zaista posebno u svjetlu ovog priljeva 2014. i 2015. I konačno, sudjelovanje u javnom životu i suživot. Mi smo objavili e, rezultate naše velike studije o migrantima i rezultati pokazuju da najveći broj imigranata osjeća E, snažnu privrženost e, zemlju kojoj žive. Oni osjećaju da ovdje pripadaju 80% njih i oni pokazuju da imaju još i veće povjerenje od domaćeg stanovništva u institucije kao što su pravosuđe i policija. To je posebno zanimljivo jer vrijedi i za muslimanske izbjeglice. E, to vidimo iz istraživanja koje je u rujnu ove godine objavljeno, a znači to u suprotnosti sa stereotipom, jer to znači da većina migranata e, dijeli naše vrijednosti kao što je poštovanje prema drugim e, vjerskim i etničkim skupinama, spolnim orijentacijama i tako dalje. I vidimo da zapravo e, kada dođe, kada budu izloženi e, neprijateljskim činovima, onda dođe do smanjenja e, tih vrijednosti i povjerenja u institucije. Treba provoditi postojeće zakone e, da bi se spriječila netolerantnost i mržnja jer na taj način se gradi povjerenje između e, zajednica u kojima žive i imigranata. Većina zemalja treba e, u sve politike uvesti i e, izbjeglice i potomke izbjeglica kako bi na najbolji način mogli iskoristiti potencijal koji oni donose. Također e, moramo potaknuti građansko sudjelovanje e, znači kroz uključenost u sindikate, kroz školski život, kroz sudjelovanje u javnim raspravama i drugim vidovima demokratskog života, ali kao što je već rečeno, integraciji i migracijskim politikama nemamo jedno rješenje, ali možemo ipak stvari prilagoditi, možemo jedni od drugih kopirati neka rješenja koja su dobra, malo ih prilagoditi. Da, bismo iskoristili migraciju, da bismo ju vidjeli kao pozitivnu stvar, kao šansu, a ne kao problem. Jer kao što pokazuje E, naše istraživanje migranti zaista jako već dugo žive među nama i to je zaista nešto pozitivno. Hvala vam što ste ukazali na ove ključne aspekte jer e, tu ste nas podsjetili da imamo zakonske propise i koliko je to važno sa stanovišta stvaranja okoliša gdje svi osjećaju da mogu napredovati i razvijati se. A sada ćemo se obratiti gospodinu Kimilu. Čuli smo već da je bilo jedno istraživanje poslodavaca u Njemačkoj i sada jedan poslodavac e, iz Njemačke će nam nešto reći e, kao jedan novi europski poduzetnik, novi europski e, poslodavac. Deset minuta imate riječ. Poštovana gospođo predsjednice, poštovana, poštovane dame i gospodo, brojni e, ljudi su zadnjih sto godina snažnije nego prije, imali trend iseljavanja i to iz različitih razloga. 1973. E, ja sam iz jednog sela na sjeveroistoku Turske došao u Istanbul i integracija E, u velikom gradu nije bilo lagana. 78. sam zatim došao u Njemačku. Tu je integracija bila još teža. Imao sam kulturnih i jezičnih prepreka. Morao sam se dva puta integrirati i znam što to znači. Stoga sam e, se odlučio da ću pomagati e, osobama koje su se iselili, bez obzira imaju li teškoća E, političke ili ekonomske naravi. Moje poduzeće, osnovao sam po svoje poduzeće na području proizvodnje folije za pakiranje i razvio sam to poduzeće do srednje velikog obiteljskog poduzeća. Prije 11 godina osnovali smo e, jedno odruženje koje se sastoji od poduzeća koje žele preuzeti socijalnu odgovornost, društvenu odgovornost. Kada smo utvrdili da postoje više nas koji želimo slijediti isti ciljeve. Osnovali smo DAV, znači jednu udrugu e, ovakvih poduzetnika sa sljedećim motom. DAV okuplja različite snage našeg društva e, i to na jedan snažniji i inovativniji način i na taj način stvara nove potencijale i nudi odgovore na demokratske promjene kao i e, na e, uvjete konkurencije i otvaranja novih tržišta. Migranti koji, koji predstavljaju Njemačku, koji organiziraju e, mrežne projekte, projekte za male poduzetnike programe e-trgovine i tako dalje. E, DAV je nastao iz e, udruga na razini saveznih pokrajina i slijedi sljedeće ciljeve, a to je da e, pomaže poduzećima koja djeluju na ovom području i na taj način koristi cijelom društvu i cijelom gospodarstvu trebamo i želimo razvijati provedive ciljeve i projekte, želimo podržavati, odnosno želimo doživljavati raznolikost kao prednost našeg društva. Mi želimo snažno e, podržavati gospodarske odnose između zemalja porijekla i e, Njemačke. Poduzetništvo je najbolje, e, najbolja način integriranja jer se tu stvaraju radna mjesta, stvara se dodana vrijednost. Današnji migranti imaju sreće jer u moje vrijeme nije baš bilo takvih uzora ponašanje politike prema migrantima je jako važno jer e, mi se moramo međusobno upoznati i moramo zajednički oblikovati budućnost naše djece. Mislim da pomažemo sami sebi ako pomažemo migrantima. Svjesni smo E, da e, je na nas, na nama su veći zahtjevi nego bilo kome drugom u Europi jer e, novi jer upravo smo mi koji te ljude razumijemo bolje nego bilo ko drugi na svim našim sjednicama, bilo u regijama, saveznim pokrajinama ili na europskoj razini. Naš, na našem dnevnom redu su stalno izbjeglice i migranti. Prije dvije godine E, sam dvoje izbjeglica iz Afganistana zaposlio kao pomoć u proizvodnji. U tom vremenu e, sam shvatio kako izbjeglice E, kako prema njima e, poduzeća, a i samo društvo postupa i kojim teškoćama su oni izloženi. Prvo što smo učinili jest da je jedan kolega iz proizvodnje sa turskim e, korijenima je bio odgovoran za to dvoje novih kolega. On nije govorio paštu, ali se svejedno trudio komunicirati s njima njegova odgovornost nije bila samo e, radno tehnička odgovornost već i riješiti neka privatna pitanja, svakodnevna pitanja, primjerice koju školu djeca da upišu, kako moja supruga da bolje nauči njemački, kako doći od točke A do točke B. Naravno, za to je potrebno uložiti vremena, snage i, e, i, i radne snage i takva nastojanja treba podržati jer ti ljudi su pobjegli od rata, od e, uvjeta koji su im ugrožavali život i pokušavaju ovdje izgraditi novi život i prvo što im je potrebno je ljudska blizina, e, povjerenje, skrb, a ne e, toliko učenje jezika. Naravno, nije da nije učenje jezika bitno, naravno da je bitno i vrlo bitno, ali e, učenje jezika ne smije e, doći ispred čovječnosti. Često se radi greška da se komunikacija s migrantima potiskuje i čeka se da ta komunikacija krene u trenutku kada migranti imaju dovoljna jezična znanja. Mislim da uspjeh e, naš u radu sa izbjeglicama je u tome da mi pokušavamo saslušati te ljude i razumjeti ih, čak i ako ne razumijemo njihov jezik. E, rečeno je da ni ne razumiju se uvijek oni koji govore isti jezik, ali se razumiju oni koji dijele iste osjećaje. E, ja sam pitao kao priprema za ovaj moj nastup e, neke, neke izbjeglice i migrante što bi oni imali za reći. Oni, su, oni žele prenijeti sljedeće poruke. Prvo, čovječnost i zahvalnost. I, e, I to dolazi od srca. Sve to što nam je nedostajalo kod kuće dobivamo ovdje od susjeda, radnih kolega, ljudi s kojima živimo. No, posebno spomenjamo svoju djecu koji opet se mogu smijati, živjeti, voljeti i na tome smo zahvalni. Drugo, kulturno razumijevanje. E, budući da ovdje e, žive ljudi iz našeg kulturnog kruga, integracija nije teška. Međutim, mali broj ljudi iz tog kruga koji se s nama bave. E, treće, jezična barijera. Nudi se mnoge E, mogućnosti teoretskog e, poticanja jezičnih znanja, ali nedostaju nam praktične mogućnosti. E, četvrto, izbjeglički domovi i smještaj. Za mene je to važna točka. Domovi su u principu dobri, no ne znamo što ćemo sa našim slobodnim vremenom. Naime, tu su mjeseci ili godine koje beskorisno provodimo u tim domovima. a Mi želimo biti zaposleni čak i ako to nije plaćeno e, sve dok se ne riješi situacija sa izbjeglicama i migrantima. I na kraju želim dodati e, da želim izniti zapravo sljedeće prijedloge. E, Među nama ima i onih koji žele zaposliti imigrante iz izbjeglice, ponuditi im praksu. To treba snažnije podržati. To se može podržati kroz porezne olakšice, subvencije i slično. E, drugo, suradnja između poduzetnika, e, trgovačkih i industrijskih komora treba biti osnažena. Treće, e, nevladine organizacije koje su osnovane na ovom području mogu igrati premosnu funkciju između migranata i poduzetnika. Međutim, po iskustvu tim nevladnim udrugama nedostaju e, kadrovski i e, gospodarske osnove. E, te nevladine udruge postoje treba napraviti njihov katalog i vidjeti E, gdje još nedostaju određeni aspekti i pojačati mogućnosti obrazovanja. Hvala vam na pozornosti i ako ima pitanja, rado ću na njih odgovoriti. Hvala. thank you very much in, in... Hvala lijepa. Ovo su sve zanimljive poruke kao i preporuke koje dajete za donošenje različitih mjera politike. Nadam se da će na to reagirati i zastupnici Europskog parlamenta i isto tako e, nacionalni zastupnici. Vaša je organizacija poznata. Htjeli smo naravno uključiti iskustva iz političke razine iz jedne od država članica Europske unije, Suzana Amadu iz e, Portugala je tu. Te deset minuta. Hvala lijepa, govorit ću portugalski. Dobar dan svima. Želim zahvaliti e, ovom odboru što organizira ovo vrlo bitan sastanak na među e, parlamentarnoj razini. I želim e, zahvaliti onima koji su se javili do sada naročito gospodinu Kimilu koji je zaista veliki izvor inspiracije i radi e, puno toga za imigrante. E, dragi zastupnici, u ovim vremenima potrebno je naći dugoročno rješenje za izbjeglice. Već je puno toga napravljeno za izbjeglice, ali treba napraviti e, više i bolje. E, prema tome, tu se svi trebaju zajedno angažirati. Trebaju se premostiti svi zidovi. I E, dolazi do jako puno kršenja ljudskih prava i sve dok e, situacija bude takva jest, velik broj e, ljudi će biti u traženju zaštite na međunarodnoj razini jer i njihove države to ne omogućuju. Trebamo prihvatiti te ljudi u Europi i istovremeno zajamčiti njihovu integraciju. 20. prosinca 2017. godine potpisan je e, sporazum među socijalnim partnerima i Europske komisije e, kojim bi se trebalo omogućiti integriranje e, izbjeglica na, u Europskoj uniji na tržište rada. Ja radim dakle u Portugalu pa ću s vama podijeliti e, naša iskustva. Sadašnja vlada je socijalistička vlada i uz potporu ljevice usvojila je politiku solidarnosti e, po pitanju premještanja i preseljenja izbjeglica u Portugal. U rujnu 2015. godine osnovana je e, odbor e, za pitanje izbjeglica. E, to je osnovao tadašnji ministar na socijalna pitanja. I e, predloženi su različiti prijedlozi za prihvat tih ljudi u osnovi u skladu sa ustavnim načelima. A odgovorna osoba visokog povjerenstva za izbjeglice je e, ona koja štiti osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita, ali obratili smo se također i javnosti. Naime, organizirali smo kampanju u javnosti i tražili smo i da se podstaknu na taj način ljudi da e, prihvate ljude koji dolaze iz drugih zemalja. Surađujemo s civilnim društvom i probamo naći rješenja za prihvate e, i dajemo podršku lokalnim centrima za migrante. I također e, imamo i program portugalskog za sve. Stvorili smo jednu jezgru koja služi da se da podrška migrantima, da im se omogući integracija, a naročito u e, centrima u koje dođu u prvih 18 do 24 mjeseca. Na, dakle, po dolasku u e, Portugal. E, tako što zapravo omogućuje da zajedno s organizacijama koje daju druge mjere, da se jednostavno ljude ode na aerodrome, da ih se odvede u ona tijela koje će ih prihvatiti. Postoje dakle ti centri za prihvat koji e, čine sve kako bi se na efektivan način primali izbjeglice. Određene su osobe zadužene upravo za pitanja prihvata. Organiziraju smještaj. I e, to u e, uvjetima koji su dostojanstveni za život. Omogućuje se ljudima pristup zdravstvenim strukturama, obrazovnim strukturama, pristup tržištu rada, učenje portugalskog jezika, sudjelovanje u građanskim strukturama lokalne zajednice, kao što se postaće i međuvjerski i međukulturni dijalog. Ono što je jako važno je e, funkcije, odnosno mjere e, koje daju e, centri za usluge koje funkcioniraju 12 mjeseci u godini i daju podršku izbjeglicama. Portugal je u okviru Europske unije pokazao da se ponaša eksemplarno kada se radi o pitanju prihvaćanja izbjeglica. Naime, primijenili smo naše vrijednosti, naše humanističke vrijednosti. E, svi Portugalci tako osjećaju. E, prošle godine tisuću 525 e, izbjeglica e, prihvaćeno je u različite e, zajedni, u zajedničite općine u Portugalu. Oni su dolaze iz deset različitih zemalja, među inima primjerice iz Sirije ili Iraka. U tome su sudjelovale neke općine iz blizine Lisabona, Sintra, Gimrajš i Batalja. E, portugalski parlament e, shvatio da je vrlo važno imati institucionalne i e, političke odgovore za ovakvu vrstu inicijativa i e, da je to jako važno i u okviru šengenskih sporazuma. Jako je važno imati učinkovite mjere solidarnosti među svim državama članicama. Portugalski parlament i e, sve stranke u Portugalu pokazali su da e, se mogu ujediniti kada se radi o pitanjima vezanim za temeljne ljudska prava i za e, o ženevskim konvencijama. Jer to je bitno za nas kao e, građane, kao demokrate. Dva puta godišnje u okviru našeg programa procjenjuju se rezultati, dakle koliko je ljudi imalo pristupa zdravstvenoj zaštiti, koliko ih se školovalo, e, kako stoje s učenjem portugalskog jezika, koliko je djece rođeno i tako dalje. 2017. godine e, vidjeli smo e, da smo 100% ostvarili sve što je vezano za pristup zdravstvu. 98% je e, osoba uspjelo položiti ispite iz portugalskog, e, dok smo vidjeli da su isto tako svi imali pristup e, školovanju. Što se pak tiče odlazaka Proučili smo različite e, mogućnosti. Dopustite mi da naglasim jedan projekt koji ugačuje na e, procjenu stručnih kvalifikacija različitih imigranata i njihovu mogućnost integriranja u e, portugalsko društvo. U konačnici nije sve e, bilo sasvim dobro. Ograničenja postoje, ali e, pokušavamo da ih ima sve manje. Ono što je vrlo bitno jest da smo se svrstali na dobru stranu u povijesti. I e, kako što je rekao Antoni Guterres, kada smo svi ujedinjeni, onda zaista osjećamo našu e, humanost. Hvala lijepa, ovo je bio zanimljiv pregled onoga što radite. I zaista je vrlo važno da na našem sastanku čujemo što se odvija u državama članicama u bazi. I za sada e, završni govornik, izvjestelj odbora regija, gospodin Kaliguropulos. Hvala lijepa. Nastavit ću i nadovezat se na ovo što je rekla portugalska kolegica. Radi se o vrlo značajnom i dobro strukturiranom e, projektu predsjednika e, vlade Koste koji je puno toga napravio na lokalnoj i regionalnoj razini. E, kolegica nam je upravo rekla da se niti ljevica, niti desnica, niti centar ne spore oko tih pitanja jednostavno da se radi o tome da se izbjeglice e, ne smiju izbaciti. Jako mi je drago, gospođo, da e, vidimo da se e, da Portugalci postoću da se uči portugalski jezik, da se uči i putem interneta. Isto tako važno je da djeca mogu sa svima komunicirati u novoj domovini. A gospodin Kimil koji je podjekom iz Turske uspio je u Njemačkoj. To je izvrsno. Kako? On je sam e, sebe izgradio, baš kao mnogobrojni Grci koji su emigrirali u Njemačku, u Australiju primjerice, ili pak u Sjedinjene države i Kanadu. Nažalost, u današnje vrijeme iz Grčke e, imamo veliko odljev mozgova. Ljudi odlaze na sjever Europe <clears throat> jer tamo imaju bolje plaće. Imigracija postoji od uvijek. E, potrebno je poštovati četiri slobode kretanja, e, roba, kapitala, osoba i usluga. Važnost koju pridajemo Lisabonskom ugovoru je upravo uloga lokalnih i regionalnih vlasti u integraciji izbjeglica. Kolegica iz Portugala je o tome govorila, ali ja vas želim pitati pa dokle možemo ići e, u, trgovanju ljudima. Eto, e, odbor regija si postavlja pitanje što mi u općinama i regijama možemo i moramo napraviti. Ako želimo da Europa bude ujedinjena, Europski parlament mora izraditi postupak, a taj se postupak mora provesti, jer bude li svatko radio po vlastitu nahođenju, tu se stvari neće poboljšati. E, čuli smo da Ukrajinci emigriraju u Poljsku na tisuće je e, Poljaka došlo u Grčku. To su bili kršćani, ne muslimani. A, dakle, njih smo uspjeli integrirati u vrlo kratkom roku. Međutim, sada su se pojavili mnogi novi problemi. Pute se ratovi na sukoba gospodin je Trump opisao afričke zemlje na e, njemu svojstven način, a države koje prihvaćaju izbjeglice moraju to raditi u suglasnosti s gospodarskim komorama. Kao gospodin Kimil treba biti poduzetan. Gospodin Kimil je vlasnik jednog poduzeća koji upošljava imigrante. Međutim, e, migranti se ne mogu samo dijeliti na zakonite i nezakonite migrante. Mi želimo e, da e, netko osigura i naše granice. Otišao sam u Njemačku i pregledali su mi putovnicu. Ne znam, e, e, e možete li razumjeti što sada želim reći, ali mogu si postaviti pitanje vrijedi li Schengen za sve. E, u Europi se često sada govori o populizmu i o tome kako su populisti iskoristili ovu situaciju. Igrali su na kartu straha. Eto, ti jadni ljudi, e, oni e, se e, tope na sredozemlju. Vrlo je važno da imamo strukture na lokalnoj i regionalnoj vlasti u razini i ljudima koji dođu moramo omogućiti zdravstvenu zaštitu. To vrijedi i za zemlje sjevera, jer mi, gradonačelnici, se svi slažemo. E, što se tiče mog izvješća, uloženo je na njega svega četiri amandmana. Često stali predstavnici e, govore o tim pitanjima, a u društvu moramo gledati kakva je situacija. Ako je na lokalnoj razini nađem radno mjesto, za migranta tu problema neće biti. Problem koji postoji jest problem jezika i problem kulture. Međutim, kultura je već drugo pitanje. Javlja se također problem i vjerskih razlika. E, gospođa iz Portugala govorila je o infrastrukturi. Ja sam organizirao 2017. godine jezični centar e, kao gradonačelnik upravo da se migranti mogu uključiti u e, našu situ e, zajednicu. U to vrijeme gospodin Pavlopoulos koji je sada ovdje je bio ministar i, dakle, ja sam 2007. osnovao taj centar koji i dan danas postoji. I sada e, u njemu e, ima jako velik e, broj ljudi. A čak je predložen i za Nobelovu nagradu za mir. Prema tome puno je toga napravljeno. Lokalne i regionalne vlasti moraju intervenirati ako državne strukture dobiju novac iz inozemstva, a pritom ga ne prenesu na lokalnu i regionalnu razinu, javlja se problem. A netko ipak treba znati na koji se način novac troši, tko to kontrolira, kakav odnos postoje između nacionalnih vlasti ali ne govore s gradonačelnicima jer nacionalne strukture govore s europskim strukturama, ali ne obraćaju se vlastitim lokalnim čelnicima. E, ja poštujem i ono što su rekli drugi zastupnici i zastupnik iz Poljske. Mi e, znamo da i u Ukrajini postoji velik problem, postoji sukob i zato ima migranata. Ali morate znati, mi smo građani, nismo mi ti koji donosimo zakone. Mi e, moramo provoditi zakone. A što nam kažu propise? Kažu nam određene stvari, ali naravno E, mi se toga moramo pridržavati. Ne samo se pridržavati onoga što nam se sviđa, već moramo se pridržavati svega. Međutim, kad e, dođe do nesreće, kad dođe do mrtvih, onda više nije bitno ni tko je ljevica, ni desnica, ni tko je centar. Samo su ljudi bitni. Ovakve stvari, ovakva pravila trebaju slijediti svi. U protivnom, oprostite, ja se nisam nikada kandidirao da budem zastupnik. Uvijek sam ostao na lokalni političar. Međutim, poštujem vas i znam da je vaš zadatak da izrađujete It's, sasvim je jasno e, što su što e, bi trebali napraviti. Sada e, imamo otprilike 20 minuta za javljanje za riječ iz publike. Bilo bi jako dobro kada bi pitanja bila prilično koncizna. E, još jedan dakle hvala lijepa. Europska se predstavljala ogroman izazov jer eh, se s njima moraju nositi svi, a imaju različite eh, ekonomske i druge granice, lakše mogu eh, preći. To je sasvim jasno. Ako se netko na moru nađe u opa, to je osim toga važno i radi jednakosti među ljudima. Za Grčku bi to značilo da naciju e, treba dakle, učiniti sve kako bi se ljude obučilo, školovalo, kako bi mogli naći radno mjesto. Važna stvar. E, potrebna je solidarnost i međusobno razumijevanje država članica. Geografski položaj moj jedini način da se nosimo s tim izazovom je taj da se nas uklopi u europski kontekst. Hvala lijepa. Oprostite što sam zapravo e, krivo izgovorila vaše ime. sam čitala drugi, krivi dio programa. A sada dajem e, e, riječ Kristini Jonsen koja dolazi iz Norveške. Zahvaljujem. Hvala na ovoj prilici da nešto kažem. Samo nekoliko napomena iz Norveške. Mi smo i članica Schengena, Europskog ekonomskog prostora i slijedimo sve eh, ove rasprave vrlo pozorno. Eh, mi smo u programu prihvatili smo eh, i izbjeglice i od zemalja Europske unije. No, svakako je to jedan dug i složen proces koji zahtjeva e, opredjeljenost ne samo društva, već prepreka, ona najveća prepreka. U prvom naraštaju useljenika nezaposlenost je tri puta veća nego među općim stanovništvom, a isto tako e, što se tiče broja e, djece, e, taj broj je veći. E, samo e, neki koji završe taj program doista nađu zaposlenje. Useljavanje i zapošljavanje su među najvišim prioritetima ustanka. Slažem se da integracija treba biti prilagođena individualnim potrebama, program uvođenja mora biti e, fleksibilniji, treba postojati više programa osposobljavanja, a e, potrebni su i posebni programi za žene. Mislim da su programi e, socijalnih davanja moraju biti E, blisko povezani sa sposobnošću za rad. Naš Naša poruka mora biti jasna. E, socijalna država nije održiva ako useljenici ne rade. E, dati neke ideje za vašu parlamentarnu raspravu i naravno zanima me i, i iskustva me zanimaju i da vidimo što možemo učiniti bolje u sljedećem krugu programiranja. A sada idemo Ja potpisujem e, komentare moje kolegice Suzane Amadalskog parlamenta koji trajno prati proces integracije izbjeglica. No, pripremni e, radovi su tu jako bitni i pokazatelji su izuzetno zadovoljavajući. Osobito priznanje njihovih vještina je centralne važnosti kod ostvarivanja pristupa zapošljavanju i sprečavanja toga da padnu vrlo često e, proizlaze iz ovih kašnjenja u okviru sustava ili opasnost je naravno da ti ljudi padnu u ruke krijumčara ljudi Kurodne migracije, a taj fenomen masovnih migracija utječe na međunarodne odnose. Te toga, stoga to treba urediti na odgovoran način. Uh, Rada, Helga Stevens Helga Stevens u ovom momentu nije ovdje. Možda bismo sada mogli uh, čuti što kažu naši panelisti. Uh, gospodin Libik, hvala na veoma interesantne živahne raspravi. Samo bih se htio nadvezati na nekoliko stvari. Kao prvo mislim da je važno i stalno se to navodi i zapravo sagledava s različitih e, kuteva. To je važnost toga da se razlikuju kategorije. Svi se možemo složiti oko toga. To je jedna stvar koja je veoma važna. Jedna od velikih pogrešaka počinjenih u izbjegličkoj krizi je upravo to da su svi koji su 2015. i 2016. stigli proglašeni su izbjeglicama. Neki od njih ne uživaju pravo na um, međunarodnu e, zaštitu, tako da moramo paziti na to koje se riječi koriste. U tom kontekstu smo spomenuli Australiju pa i Kanadu i oni su dakle u OECD-u tako da mogu nešto reći o tome jer su oni obuhvaćeni našim studijama. Oni imaju e, snažni program e, migracija i integracije na tržište rada, oni su uvijek dopuštali da cijele obitelji dođu, to je dio tog njihovog paketa. Oni imaju tu snažnu kulturu dobrodošlice i također imaju snažan e, program naseljavanja, premještanja i tu se uzimaju u obzir različiti aspekti. Oni znaju da ako se radi o ekonomskim migrantima žele dobiti najkvalitetnije mozgove, ali i humanitarni aspekt im je važan. Dakle, imaju taj snažan program. Spomenula se i evaluacija i naravno to je e, meni jako drago čuti budući da sam iz OECD-a i drago mi je da imamo podršku zemalja u tome jer kada se uloži puno novca u e, poduku jezika trebamo znati da li je to učinkovito. Što se tiče izbjeglica, evo jedan važan nalaz koji hoću s vama podijeliti. Ono što se najviše isplati je kada dođete do razine B1, u tom momentu, e, dakle ako sa niske razine dođete na B1, onda jako e, velik skok se postigne i nakon toga je manja dodana vrijednost e, kod daljeg napredovanja. I posljednje, ali ne najmanje važno, želim samo ipak da malo ipak vam dan nade. Dakle, mi radimo upravo te studije gdje e, uspoređujemo domaće stanovništvo i imigrante, to radimo sa komisijom, no ono na što nam ukazuje studije da postoji više razlika između domaćih stanovništava nego između e, imigranata i domaćeg stanovništva u pojedinoj zemlji. Dosta smo govorili o integraciji na tržište rada, a nismo toliko o drugim aspektima integracija. Mislim da je jedna od stvari s kojima bi se većina složila i što možemo očekivati od migranata je da oni e, poštuju pravila koja postoje u državi domaćinu i iz mnogih istraživanjima e, zapravo to je upravo ono mi u Njemačkoj imamo minimalnu plaću um, za sve i za migrante, izbjeglice, ali isto tako i za lokalno stanovništvo. Znači postoji satnica koja je utvrđena i koja vrijedi za sve. Mi mi ne možemo zanemariti ta pravila. Ja sam e, naravno govorio o tome kada sam e, rekao da e, trebamo pokušati pomoći tim ljudima. Ono do čega je meni uglavnom stalo jest da ti ljudi dobiju mjesta, vježbenička mjesta, znači praksu i da se to, da se vidi na temelju njihovog stupnja znanja kako im pronaći radna mjesta na tržištu rada. To je ono što je ključno. Ja bih volio da te osnove vrijede za cijelu Europsku uniju. Hvala. Uh, Mnogo interesantnih stvari je ovdje izrečeno, no važno je zaista razraditi i osmisliti te politike koje će biti zasnovane na podacima. Tomas je spomenuo da e, sve ankete i e, ti upitni za građana Evropske unije može biti legitimna, ali ipak e, oni se žele integrirati, oni žele dijeliti naše zajedničke vrijednosti, vrijednosti Evropske unije i vi ste s pravom ukazali da je integracija u jurisdikciji država članica tako da nekih osnovnih načela i na osnovu toga će se razrađivati politike ne zato što bi to bila neka obveza nego zato što lutke kojima barataju vele sile. A e, mnogi će otići na izbore i reći da treba izbaciti izbjeglice. Ne, kod nas je u središtalno e, na, ponovno u situaciji kada ih se treba birati, to su upravo lokalne zajednice. Ljudi koji na taj način su bliski ljudima, znaju što ljudi e, razmišljaju, kako, e, kako dišu, tko E, dragi prijatelji, izabrani predstavnici, e, eurozastupnici i nacionalni zastupnici, Europa je jednostavno naša domovina. Želite li da Europa bude prodao oružje u nekim dijelovima svijeta? Mi smo to napravili i zato je došlo do ratova. Mi nismo nikada zaista pomogli stanovnicima Sjeverne Afrike. Dok mi e, koji radimo na lokalnoj i regionalnoj zajednici već jedno deset godinačke rekao e, kako će najbolji ljudi otići. Pa da, mi to znamo. E, svi naši mozgovi bježe ljudi nikada u potpunosti ne odu iz svoje zemlje. Uvijek se vraćaju svojim korijenima, kontaktu s tim ljudima. Nacionalni parlamenti moraju dobiti podršku, oni trebaju donijeti odgovarajuće propise. lako je doći u neku zemlju gdje postoji problem s izbjeglicama i e, vrlo lijepo je govoriti on, e, političari s krajnje desnice e, počeli govoriti protiv izbjeglica i kako oni žive od populizma. Ali pogledajmo svijet, nema više Eisenhowera. U svakom slučaju moralne vlasti koje na ovoj najširoj bazi rade sa um, građanima, to je veoma važno. Neću ništa reći odbora Libe, dakle ona će voditi ovu zaključni, zaključni dio naše rasprave danas. Dragi kolege, dragi zastupnici nacionalnih parlamenta, u ovom završnom dijelu našeg zasjedanja morali smo malo promijeniti naš program zato što na kraju možemo zaista, mm, odnosno e, povjerenik da Avramopoulos nam se obratio ujutro pa neće biti s nama sada poslje podne. No, ipak evo imamo privilegiju da je regionalni ravnatelj Ambrozi e, iz Međunarodne organizacije za migraciju s nama ovdje i on će nam staviti ovu našu raspravu u jedan globalni kontekst u također svjetlu e, rada na globalnom paktu za migracije. Nakon njegovog izlaganja ćemo e, imati raspravu, ali sada prvo dajem riječ gospodinu Ambroziju. Hvala, gospođo predsjednice. Pozdravljam vas sve. E, zaista ste imali jedan e, dan bogat raspravom o e, tim legalnim putevima, kanalima u okviru Europskog plana za migracije. No ipak evo da neke stvari naglasim i da stvar stavim u kontekst međunarodne razine jer i rad na toj agendi, na tom planu se odvija upravo u tom kontekstu i to će vam omogućiti da malo bolje shvatite kakve implikacije to ima za provedbu agende. Imamo dva elementa koji je jako važno uzeti u obzir od, dakle, nakon 2015. kad je objavljena agenda. Međunarodni scenarij se promijenio i to na način koji je veoma relevantan za nas. Kao prvo, e, ciljevi održivog razvoja su usvojeni na Generalnoj skupštini UN-a i unutar tih ciljeva e, migracija ima e, važnu ulogu zato što omogućava razvoj na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. I nadalje, 2016. je Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila Njujoršku deklaraciju kojom je pokrenut proces e, razrade dva e, pakta, od kojih je jedan pakt o migracijama. U toj deklaraciji je cijeli niz načela i standarda definiran i dakle e, međunarodna zajednica je to usvojila. Ta dva elementa su važna ne samo zato što se radi o dva krasna dokumenta koja su puna interesantnih stvari. Ne, i e, ciljevi i njujorška deklaracija sadrže određene obveze koje je preuzela e, međunarodna zajednica, standarde i principe koje svaka e, zemlja koja je potpisala te dokumente, a sve, dakle radi se o svim državama članicama Ujedinjenih naroda, oni su se obvezali da će se držati i da će poštivati te obveze. Za nas ovdje u Europi, za sve vas, dakle, koji e, predstavljate zemlje koje su potpisale, koje su preuzele te obaveze, znači radi se o provedbi Europske agende za migracije, o legalnim putevima, o integraciji, što? Dakle, kad god o tome raspravljamo, e, mi smo obvezani e, tim stvarima koje smo potpisali, koje smo usvojili u New Yorku na Generalnoj skupštini. Mi, to nas obavezuje između ostaloga i zato što Evropska unija i države članice Evropske unije žele dalje biti relevantni faktor na međunarodnom e, na međunarodnoj sceni i ako to žele moraju biti e, pouzdani partneri i moraju se pokazati da zaista e, ispunjavaju svoje obaveze kako bi zadobili poverenje međunarodne zajednice. Dakle, ono što je dogovoreno se treba provesti u praksi što to sve zapravo znači e, za e, Europsku agendu za migracije i konkretno za ove legalne puteve migracije. Oba dokumenta i oba ta procesa, dakle i ciljevi održivog razvoja i e, globalni pakt govore o legalnim putevima i o tome kako se oni mogu poboljšati kako bi se osiguralo da migranti i migracije mogu e, biti od koristi za razvoj i ekonomski rast kako zajednica iz kojih dolaze migranti, tako i odredišta, dakle i za migrante i za njihove obitelji. Ono što smo vidjeli u provedbi agende do sad, to je jedan dosta lijepo uravnotežen dokument e, koji definira četiri stupa, gdje se e, govori o poboljšanju e, tih e, legalnih putova borbi protiv neregularne migracije, poboljšanja europskog, zajedničkog europskog sustava azila, koje, što je dio strategije agende, no ono što smo do sad vidjeli jest da je prevelik fokus stavljen na jedan stup a to je stup e, borbe protiv e, neregularne migracije i e, na povrat, a nedovoljan fokus je stavljen na druge stupove, a posebno na stup koji govori o legalnim kanalima useljavanja. I u raspravi koja je uslijedila nakon izdavanja tog publikacije tog dokumenta znači legalni kanali za ulazak u Europsku uniju. I rasprava o tome uglavnom se svodi na to da izbjeglicama dakle koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu. To trebamo imati na umu. Trebamo e, ponovno izbalansirati e, provedbu e, agende tako da, da nam da zaista si razjasnimo sami sebi da postoje različite kategorije ljudi koji dolaze u Europu i da te različite kategorije zahtijevaju, ako je to e, prikladno, i da se integriraju u naša društva. Ovi izazovi s kojima se suočavamo na ovom području e, se svode na to da moramo zaista osmisliti mehanizme, politike i programe koji će dovesti do strukturnih e, promjena u načinu na koji se upravlja migracijama na europskoj razini, ali i na međunarodnoj razini. Do sad to još nismo napravili. Do sad smo uglavnom e, možda opravdano, možda pretjerano e, se bavili isključivo e, reagiranjem na krizu. Bili smo u tom načinu postupanja. Prestrašili su nas ti brojevi ljudi, taj broj ljudi koji je došao i reagirali smo na način koji je po našem mišljenju bio adekvatan u hitnoj situaciji, ali ovo više nije ta izvanredna hitna situacija, ovo što se događa u Europi je samo jedan mali dijelić e, kretanja e, ljudi po globalno gledano. Dakle, to je jedna mala kriza e, koja odražava strukturni problem. Zapravo, o čemu se tu radi? E, imamo jasne dokaze i u Europi i u susjednim područjima, posebno u Africi, pokazuju sljedeće. Dakle, imamo e, dokaz e, da je to jedna strukturna situacija ako pogledate kakva je demografska situacija u Europi, broj stanovnika opada. I, dakle, to kaže Eurostata, ne ja iz Međunarodne organizacije za migracije. Znači, E, dolazi do padanja broja stanovnika, imamo e, neke izuzetke, ali uglavnom do 2050. po procjenama oko 18% e, će opasti broj stanovnika u Europi, a s druge strane trend je upravo suprotan u drugim dijelovima svijeta. Tako da te dvije suprotstavljene sile ta dva trenda u Europi, a s druge strane e, trend je upravo suprotan u drugim dijelovima svijeta. Tako da te e, dvije suprotstavljene sile, e, ta dva trenda otvoreno rečeno, za nekoliko godina nećemo imati dovoljno radnika da rade sve te poslove na tržištu rada migrantima da dođu u Europu na legalan, na legalan, siguran i kontroliran način. Mislim da je važno na Europi da se zatvore, da imamo ovu politiku zatvorenih vrata. Ako zatvarate vrata, niko neće moći ući, vi ste sigurni. Kao prvo, to ne funkcionira, zato što snažna e, politika zatvorenih vrata i smanjenje, pretjerano smanjenje ili E, uopće nepostojanje legalnih kanala, e, zato što bi onda oni ušli u naše baze podataka, imali bi vize. U ovom momentu oni nisu identificirani. I zašto? Zato što ne postoje legalni kanali u naše vanjske granice i to je nešto što treba uzeti u obzir e, u našem nastojanju da poboljšamo sustav koji imamo. Odgovoriti na vaša pitanja i komentare. Hvala lijepa gospodine Ambrozi. Podsjećam zastupnike nacionalnih parlamenta da jednostavno dignete ruku želite li uzeti e, riječ. Odnosno ako želite e, predati kartončić e, s prijemom za to da govorite. Tko se želi prvi javiti za riječ? Ne vidim sada gospodina Lopeza Aguilara. To ask for the floor first. Ti za riječ. Ne vidim sada gospodina Lopeza Aguilara. To ask for the floor first. Ko se prvi želi javiti za riječ? Žao da nisam mogao uzeti riječ u trenutku kada sam to želio. Međutim, ipak sam se htio javiti i reći nešto eh, na ovoj interparlamentarnoj sjednici. Zahvaljujući eh, mi koji smo izabrani predstavnici moramo reći da nema alternative. Ovdje eh, u Europskom parlamentu uočili smo kako se e, pogled na ove pitanje mijenja. Radi se o politikama koje se pokušavaju e, koncentrirati nekako e, izvozi. Ovakva situacija prijeti europskom jedinstvu i ono što je dokaza o tome Naime, niti jedan od atentata posljednjih godina nije, e, nisu počinili imigranti. Radi se o ljudima koji integriranje e, migracijskih tokova je nešto što trebamo imati. E, trebamo racionalno pristupiti tome. A inače, radi se ovdje o poruci koju moramo prenijeti. Naime, uvijek se da, dakle, da se otvore e, legalni putevi migracija. Very interesting questions and speeches. Yes, um, <clears throat> Ovo su jako zanimljiva pitanja. Gospodine Ambrozi, izvolite. Evo nekoliko komentara.